Dear colleagues, Uvaženi kolege, dobar dan. Pa ako mogu zamoliti da usvojimo dnevni red. Imam samo jednu najavu. Naime, podsjećam na zajednički sastanak na Empela sutra od 4.30 do 6.30 s komisijom koja će govoriti o preporukama pojedinim zemljama i to u, e, e, u ime toga da prihvatimo članove odbora EMPL, malo ćemo preurediti red sjedenja tijekom ručka sutra, tako da imate to na umu. A, sutra, e, a sada e, dajem odnosno pozdravljam e, i želim dobrodošlicu Daniel Nui, predsjednici nadzornog odbora SBA u prvom redovnom javnom saslušanju u okviru uredbe SSM i, međuinstitucionalnog sporazuma. I ovo nije prvi puta da ste e, ovdje, gospođo Nui. E, imamo doista dobar e, i trajni razgovor i komunikaciju s vama i cijenimo to, ali formalno ovo je prvo redovno saslušanje u 2016. I kao što znadete imamo niz važnih nadzornih inicijativa i razvoja koji su trenutno u tijeku, a o kojima želimo raspravljati. Evo samo nekoliko da navedem, rad ECB-a o opcijama i nacionalnim diskrecijama i kao što znadete, prvi korak je učinjen. Sada raspravljamo o onom dijelu koji se odnosi na zakonodavni okvir plus nekoliko dodatnih pitanja koja su stavljena u proces konzultacija. Pa evo, rado ćemo čuti najnovije informacije o tome. Nadalje imamo i stres test koji trenutno E, traje i SREP, revizijski evaluacijski proces koji se priprema i također sinhronizacija vremenskog okvira koje je također jedno zanimljivo pitanje kao i neka metodološka pitanja. I e, znamo da su pozitivni razvoji u tijeku po razjašnjenju i stupa drugog stupa, posebice po pitanju minimalnih iznosa za distribuciju MDA i to će biti novi pristup za sljedeći srep, znači ove nadzornu reviziju i evaluaciju. I također e, čuti ćemo i najnovije informacije po pitanju nenaplativih kredita i puno je stvari naravno, ali e, zasigurno će i zastupnici se referirati kasnije na to, ali također e, Željeli bismo također ako e, bismo mogli to razmijeniti pa riječi o nekim važnim pitanjima koje se tiču kreditnih rizika i operativnih rizika koji se trenutno raspravljaju u okviru Bazela i također ovim relevantnim pitanjima koje su relevantne, naravno i parlament želi u njima biti uključen, ne samo u provedbenoj fazi zakonodavstva, nego i u ovoj ključnoj fazi rasprava na razini kao i e, u okviru e, odgovarajućeg izvješća. E, I evo, toliko kao uvod. Daniel, izvolite. Zahvaljujem. E, uvaženi e, predsjedniče, uvaženi zastupnici. Lijepo je biti ponovno s vama kako bi mogli e, govoriti o nadzornom radu ECB-a i zaista jesmo napredovali što se tiče profitabilnosti i otpornosti, ali europski bankovni sektor još uvijek je pred mnogim izazovima pratimo pažljivo napredak banaka i bavimo se e, tim rizicima i provodimo nadzorne aktivnosti gdje je potrebno. A uvodnim napremen, napomenama prvo ću reći nešto o ključnim razvojima u europodručju i bankovnom području, a zatim ću se fokusirati na e, SREP proces za 2016. i napredak što se tiče opcije nacionalnih diskrecija u europskom bankovnom zakonodavstvu te prije završetka reći ću nešto o nekoliko širih pitanja za bankovnu uniju. Dakle, evo dopustite da krenem sa najnovijim razvojem u bankovnom sektoru i pokažem gdje otprilike stojimo sada. Čiji kapital, odnosi kapitala u bankovnom sektoru e, se poboljšavaju u nedavnom, nedavnom europodručju i sad su otprilike 13% prosječno za značajne institucije, što je znatno iznad minimalnih zahtjeva Profiti banaka također su se nedavno oporavljali, su još uvijek na vrlo niskoj razini. Prosječni povrat e, na kapital je bio 4,5% u 2015. a možda još i važnije, ukupno banke ne vide neke posebne mogućnosti poboljšanja u 2016. E, trenutno tržište u e, europodručju u bankovnom sektoru je znatno palo u 2016. Cijena kapitala banaka znatno je pala do 30% ove godine i e, znatno je loše od šireg tržišta u znatno lošem položaju. Investitori su također zabrinuti e, zbog otpornosti banaka e, više nego profitabilnosti. Izazove o cikličkoj profitabilnosti dolaze zbog smanjene potražnje za zajmovima i niskim kamatama, a ciljane monetarne politike u djelomično su ublažile negativne faktore time što su povećali kreditne opsege i stabilizirale ekonomske uvjete što je vodilo do manjih kreditnih gubitaka, a također niže kamate također su smanjile troškove financiranja za banke. Ali banke su pred izazovima i su strukturnije u prirodi, Naime, nenaplativi krediti, loši krediti i dalje su e, pritišću kreditnu mogućnost u nekim zemljama, a također E, troškovi banaka odražavaju i nužnost korištenja određenih distribucijskih kanala. Nadalje, što se tiče SREP procesa, ključni e, alat za specifične rizike banaka naravno je SREP, e, nadzorni revizijski evaluacijski proces, pa evo da vam kažem što radimo po pitanju SREPA za 2016. Dakle, 2015. Harmonizirali smo velike dijelove su nadzornog ciklusa, dobili smo konkretne rezultate, na primjer veću korelaciju između risk, profila rizika i povezanih kapitalnih adonova e, sa 0,26 prije 11. mjeseca 2014. do 0,68 u 2015. Nadalje, zahtjevi, kapitalni zahtjevi sada su na sličnim razinama za SSN globalno sistemski važnim bankama, to su takozvane GSIB-ovi e i njihove konkurente u drugim velikim državama i područjima. To je naš, e, naša početna točka, ali e, da bi se izradila dobra metodologija procjene prema najboljim međunarodnim standardima, potrebno je više godina. Znači kako ćemo u 2016. jačati sred proces. Sada rafiniramo metodologiju SREPA, na primjer što se tiče s e, internog e, kapitalne adekvatnosti banaka i njihove likvidnosti i e, financijskih pozicija, a zatim sada razmišljamo kako da uključimo dodatne elemente koje dolaze od drugih dionika. Naime, bavimo se s nekoliko pojašnjenja koje smo dobili od strane EBE i Europske komisije o tumačenju zakonodavstva Europske unije te bih u ovom kontekstu htjela nešto kratko reći o maksimalnom distributivnom iznosu, znači maksimalnom iznosu za distribuciju ili MDA. Već sam e, spomenula pred odborom da treba to pojasniti. Drago mi je što se to odrazilo u vašem izvješću o bankovnoj uniji. Znači, što se tiče ovih maksimalnih iznosa za distribuciju MDA, važno je također kako nadzorna procjena se održava u e, kapitalnim zahtjevima iz stupa 2, Dakle, na tom temelju ECB sada analizira kako dalje poboljšati svoj toolkit kako bi dobila, eh, kako bi se osiguralo da ono što se dobije iz uh, širokih stres testova bude uključeno u procjenu eh, profila rizika banaka. A jedan način da se to učini i da e, ostane kapita, da e, sustav ostane načelno stabilan, a da sve ostalo ostane na istoj e, razini je da se koristi smjernice što se tiče kapitala. Znači ovaj instrument koji mi zovemo Pilot 2 Guidance, smjernice iz stupa 2, komplementaran je zahtjevima iz stupa drugoga, a njihovo neispunjavanje nije kršenje zahtjeva kapitala, nego banke moraju to ipak uzeti ozbiljno. Naime, nepoštivanje ovih smjernica vodi do veće supervizije i specifičnih mjera ko za uspostavljanje ponovni, e, ponovno e, razumnih razina kapitala. A istovremeno smjernice iz stupa 12 sadrže e, izračun automatski pokrenutih razina maksimalnih iznosa za distribuciju. Znači mi želimo da e, ova razina koja pokreće MDA bude usporediva za sve banke, a da se ne e, snižu nadzorni standardi. E, one su trenutno slične za sve globalne sustavski važne banke i konkurente u većim zemljama, kao što sam rekla, ali oni drugi imaju prednost što nemaju automatski trigger za MDA. Osim harmonizacije nadzornih praksi u SREP-u, ključni problem projekt e, od uspostavljanja SSM-a i harmonizacija propisa putem opcija i nacionalnih diskrecija u direktivi i uredbi o kapitalnim zahtjevima i nastavljamo rad na tome u drugoj fazi OND projekta. Znači ova faza zaključuje je projekt za, znatne, za značajne institucije time što dodaje osam odredaba smjernicama ECB-a za opcije i diskrecije. Planiramo također e, finalizirati smjernice za OND, za značajne banke tijekom e, srpnja 2016. Osim toga, kako bi se primjenjivali visoki nadzorni standardi i osiguralo jednako, jednaki uvjeti za sve u cijelom e, SSM-u, surađujemo s nacionalnim nadležnim tijelima kako bi se proširila OND politika gdje je moguće e, i na manje važne institucije. Naravno, kod harmonizacije OND-a za te manje banke ključni faktor naravno je princip proporcionalnosti. A sada nešto o širem kontekstu u kojem funkcionira ECB-ov e nadzor banaka, naime bankovna unija i regulatorno okruženje. Bankovna unija utvrđena kako bi se jačala otpornost bankovnog sektora, financijska integracija i jedinstveno tržište. Poduzeti su ključni koraci, ali svejedno moramo dalje raditi kako bismo dobili pune prednosti bankovne unije, a to znači i napredak i u raspodjeli rizika i smanjenju rizika. Što se tiče podjele rizika, za završetak bankovne unije potrebno je ustvrditi jedinstveni sustav za zaštitu e, štediša depozita, znači EDIS, Europski, Europska schema za osiguranje depozita. EDIS treba biti e, ugrađen paralelno e, sa koracima za smanjenje rizika, a Također treba uzeti u obzir različite početne pozicije nacionalnih schema za jamstvo depozita, a također ta početna faza će omogućiti napredak i u ujednačavanju bankovne unije i u drugim pitanjima koje čine naš bankovni sustav sigurnim i otpornim. Znači, smanjenje rizika i podjela rizika su dva elementa koji se međusobno jačaju u jačanju bankovne unije. U području smanjenja rizika prioritet treba dati puno implementaciji direktivi o e, schemi za e, jamstvo na depozita i također e, BRD direktivi, a također legislativni rad o opcijama i nacionalnim diskrecijama na CRD i CR, uredbi, odnosno direktivi o kapitalnim zahtjevima, E, su također važni i za vlastita sredstva i e, mogućno i MREL-ove. I sada što se tiče e, sljedeće stvari koju želim reći u okviru CRD i CR jedno područje gdje mislimo da je potrebno dalje harmonizirati zakonodavni okvir je prikladna procjena Znači CRD4 u ovom e, aspektu, e, u ovom smislu daje minimalne e, upute o harmonizaciji i ali utvrđene su različitosti u nadzornim praksama u zemljama članicama i stoga je potrebno dalje raditi na harmonizaciji kriterija za procjenu i postupaka. Naime, u ovom sadašnjem stanju ista osoba u različitim zemljama članicama u isto, sličnoj ili istoj poziciji može biti različito ocijenjena zbog različitih kriterija. Također postupovno e, propisi o odgovarajućoj procjeni razlikuju razlikuju između zemalja članica, što nama dodatno komplicira posao nadzornika. Znači, CRD i CRR e, također trebaju biti revidirani kako bi se uključili neki standardi iz e, Bazelskog odbora kao dovršetak Bazela 3. A što se tiče ukupnog kapaciteta za apsorpciju gubitaka laka, želim e, ponoviti ovdje da novi okvir uključuje e, ovo kao e, alat za bail-in, e, sanaciju vlastitim sredstvima koje će osigurati da, da troškove ne plaća nikada porezni obveznik. Ali kako bi prešli na taj sustav bailina, spašavanja vlastitim sredstvima, banke moraju imati odgovarajuće iznose i apsorpcijske kapacitete kada krenu sanaciju. Znači novi MRL je ključan za to i također e, podupiramo napore komisije u reviziji MREL-a zajedno s implementacijom međunarodne totalnog e, kapaciteta za apsorpciju gubitaka za globalne značajne institucije. Osim bankovne unije ne smijemo zaboraviti ni razvoj kapitalnih tržišta u Europi Znadete da je ECB u svom mišljenju pozdravio prijedlog dva legislativna akta pred nama što se tiče e, jednostavne, transparentne i standardizirane sekuritizacije, a koja sekuritizacija može doprinijeti e, dobro, e, dobro diverzificiranoj temelju, financijskom temelju banaka, posebice u ovom trenutku kada je kapital banaka ograničen, ključno, ključno je funkcioniranje tržišta sekuritizacije. Znači podupiramo to. I zaključno želim reći da smo u posljednjim mjesecima eurobanke su poduzele dalje korake prema otpornosti i profitabilnosti, ali usprkos tome još uvijek su suočene sa nizom strukturnih izazova i teških e, marketinških e, tržišnih okolnosti. Dakle, u ovom ovakvom okruženju važno je imati proaktivan e, nadzorni pristup koji se temelji na riziku Identificirali smo ključne rizike za europski bankovni sektor i uspostavili niz aktivnosti za nadzor e, e, napretka banaka i ublažavanja tih rizika. Istovremeno ECB nastavlja e, daljnju harmonizaciju nadzornih propisa i praksi i, do, i zahvaljujem u ovom trenutku. Hvala vam puno, ovo je bila jako cjelovita prezentacija koju zaista cijenim. Uh, uh, Drago mi e, e, također da su spomenuli i ovdje i drugi stup i MBA o kojem smo već imali jedan dijalog. Mislim da je zaista smisleno e, lučiti između smjernica i zahtjeva i svih implikacija za MDA, ali e, mislim da se slažete da e, zakonodavna revizija može se pozabaviti pitanjima dividendi i bonova i da bi to jednostavno bilo e, dobro da se ta tranzicija pojasni. Ono što ste rekli o programu vezano za to također je mislim vrlo ispravno i tako se odnose i e, telak. A sada otvaram dakle e, diskusiju. Gospodin Zalba je prvi koji ima riječ. Puno hvala. Oprostite najprije što sam zakasnio, međutim kasnio mi je avion. Hvala vam, gospođo, što ste danas došli na ovaj sastanak i uputio bih vam dva pitanja. Oprostite ako ste slučajno o tome govorili u vašem izlaganju. Prvo o bankovnoj uniji i trećem stupnju. U ovom parlamentu se već radi na izvješću na tu temu, međutim, ima sve više sumnji koje se javljaju. Htio bih znati što vi mislite o sumnjama u prijedlog komisije. je drugo, e, pitanje vezano je za bankovnu uniju. Kako bi izgledala bankovna unija bez trećeg stupa i da li bi imala smisla? Te e, kakvi bi zahtjevi bili potrebni za EDIS, dakle za e, europski sustav za jamstvo bankovnih uloga. Još jedno pitanje koje nije izravno vezano za e, ono čime se vi bavite, ali je vezano za sekuritizaciju i izvješće o kapitalnim zahtjevima, a e, Europska središnja banka dala je prijedloge na tu temu. E, po pitanju hijerarhije e, bih htio e, znati nešto više o tome jer je to zanimljivo. Hvala. Hvala lijepa. Najprije ću vam govoriti o Edisu. Pozdravljamo prijedloge Europske komisije. Smatramo da treba zajedno e, se raditi na podjeli e, rizika e, koja je vezana za nacionalne sustave jamčena bankovnih uloga. Moramo dakle također to razviti na europskoj razini. To će nam omogućiti dakle, da se paralelno radi na smanjenju rizika. Osobno mislim, kao što i mi kao nadrno tijelo u Europskoj središnjoj banci, e, da je cijelokupni paket za 2020. EDIT, jedinstveni fond za sanaciju banaka, jedinstveni e, Mm, tretman za smanjenje rizika po državama i tako dalje, e, da e, je dakle to nešto što će nam omogućiti da pređemo primjerice s reosiguranja na osiguranje i tako dalje. I ne mogu zamisliti bankovnu uniju bez trećeg stupa. Imam do duše problema, e, odnosno ne bih lako mogla odgovoriti na vaše drugo pitanje. Mislim da ćemo treći stup vidjeti prije ili kasnije. Naime, e, pojedini stupovi međusobno jačaju jedan drugoga i zato su potrebni. Što se pak tiče sekuritizacije, e, Europska središnja banka drži do toga i kolegica koja je radila na tome zaista je naporno radila kako bi se taj prijedlog našao na stolu. Želimo da prijedlog e, bude ispravan i da pomiri potrebu za sekuritizacijom na europskom tržištu koja bi bila atraktivnija i za osiguravatelje i za ulogače. A isto tako trebamo uzeti u obzir bonitetnu prirodu regulatornih okvira. Europska sekuritizacija je više manje ona koja je nalik transparentnoj, e, jednostavno transparentnoj sekuritizaciji koja je dakle pretrpjela zapravo malo gubitaka za vrijeme financijske krize. Stoga bi zakonodavac morao lučiti između te vrste sekuritizacije i one standardnije koja je malo mutnija sekuritizacija. Mi bismo se zalagali za jednostavnu, transparentnu sekuritizaciju. Ona je u osnovi primjerena. A moramo uzeti u obzir i e, što to nosi e, za troškove koje su vezane za operacije tog profila. E, to dakle trebaju pratiti robustni kriteriji prema kojima se određuje kakva, e, o kakvoj se sekuritizaciji treba raditi. Naravno, to zahtjeva i vrlo strog e, nadzor. Mi kao nadzornici želimo da se taj nadzor dobro obavlja. Međutim, ima nade za tu jednostavnu transparentnu sekuritizaciju. Hvala lijepa, Pervanš Berez ima riječ. Hvala lijepo. E, Gospođo, vi ste govorili o dovršavanju bankovne unije, ali niste govorili o konačnom zaštitnom mehanizmu. Da li mislite da je to važno u odnosu na EDIS? Još jedno pitanje. Prošlog tjedna održao se Briselski ekonomski forum gdje je Klaus Welling rekao da sasvim sigurno treba dovesti u pitanje činjenicu da se bankovni nadzor stavio uz Europsku, u Europsku središnju banku, te da bi možda on trebao biti neovisan. Evo, čitam što ovdje stoji u jednoj depeši koju mi je Reuters to prenio. Dakle, da bi vaše tijelo trebalo postati neovisno od Europske središnje banke. Smatrate li vi s obzirom na važnost dodatka koji ste radili u okviru Europske središnje banke, nije li ova analiza direktor Europskog stabilizacijskog mehanizma nešto vas treba brinuti? Ako mi dopustite, ja ću vam odgovoriti na engleskom jeziku kako bi me više ljudi razumjelo. Što se tiče jedinstvenog mehanizma i zaštitnog mehanizma, nisam ga spomenula vezano za EDIS jer to nekako stavljam više u SRM. E, međutim, e, zaista jest važan i to jest dio paketa za 2020. godinu. Mislim da je to ispravno. Mi ćemo dopustiti sporazum o olakšanom dobivanju zajmova, što je zapravo naša druga najbolja opcija. Moramo to tako postupiti jer će se inače pokazati da se radi o nekim nedovršenim mjerama u tom smislu. Što se pak tiče e, toga da se nadzor odvija u Europskoj središnjoj banci, možda sam ja E, tu malo i prisrana jer smo uvijek tako radili, ja sam uvijek tamo bila, ali e, mislim da bi bilo sasvim nemoguće da smo se mi tako dobro e, izgradili i radili da nismo bili dio Europske središnje banke i uvelike nam je koristila podrška koju smo mogli dobivati od svih službi Europske središnje banke, od informatičkog sustava, e, pravne potpore i tako dalje. E, više od 40 godina radim e, na području nadzora i nisam nikada vidjela da bi tu bilo, bilo kakvog sukoba interesa a zakonodavstvo vezano za SSM je zaista dobro izrađeno u tom smislu. Naravno, mi želimo u potpunosti biti u skladu s uredbom SSM i znam da to velikom broju zemalja koji su dio tog mehanizma puno znači. Zaista se trudimo da se načelo odvajanja u potpunosti primjenjuje. Ne vidim dakle nikakvog razloga da tako brzo i učinkovito radimo u izradi SSM-a. No, e, bez obzira na ovo što ja kažem, e, zakonodavac je taj koji će to odlučiti. Nije na meni da to odlučujem. Osobno samo mogu reći da ne vidim razloga da e, ne dobivamo podršku kolega iz Europske središnje banke, a usto da u potpunosti poštujemo načelo odvajanja. U izvješću Bruegel, a radi se o neovisnom izvješću, a jutro sam ga čitala na putu za Brisel, on je smatrao da tako što nije potrebno. Hvala lijepa. Sada Bernd Luke ima riječ. E, dobar dan, ja ću govoriti njemački. Dakle, imam ja niz e, pitanja i želim e, krenuti prvo sa kadrovskim informacijama o SSM-u čuli smo da će 160 novih dužnosnika biti namješteno i još jedan drugi nedefinirani broj 2017. E, i da je to sve e, moglo biti predviđeno. Znači i što se tiče inspekcija na licu mjesta i e, preispitivanje internih modela i tako dalje. Moje pitanje je sada tko tu kontrolira i tko tu staje na kočnicu kod rasta, ovakvog rasta neke institucije. Naime, institucije uvijek e, imaju tu tendenciju rasta i traženja više resursa, i što, ali ko tko prati da to ne bude pretjerano i u ovom kontekstu, dakle, po vašem mišljenju postoje li i e, odgovarajuće smanjenje odgovarajućih radnih mjesta na nacionalnim razinama. Naime, što se tiče rasta troškova je gotovo 25% za SSM troškove, to je doista egzorbitantno. A drugo pitanje odnosi se na opći smjer e, nadzora e, tržišta kapitala i banaka. Što se tiče sekuritizacije, E, i sada e, želimo povezati odgovornost ovdje i jamstvo jedno sa drugim, a istovremeno imamo e, o, u okviru EDISA se odgovornost i jamstvo razdvaja u ovom terminu risk sharing podjela rizika. Pa nije li to sada nekako međusobno kontradiktoran razvoj, znači između EDISA i E, normalnog razvoja ovog pitanja. I treće kratko pitanje je, postoji li zabrinutost s vaše strane da će EDIS dovesti do narušavanja tržišta na zajedničkom tržištu, e, jer ima i banaka koje su na tržištu Europske unije isto dijelu, a imaju manje financijskih jamstava za razliku od onih koji su dio bankovne unije. I time, naravno, oni koji su dio bankovne unije su u nepovoljnijem položaju. Hvala. Thank you for Hvala vam za vaša pitanja. Što, se tiče kadroviranja u SSM-u, potreban broj e, ljudi za nadzor bio je odlučen i prije nego li što je SSM osnovan, dakle na samom početku nadzornog postupka i e, odlučeno je to sa jednim tako širokim pristupom. Bilo je naime potrebno e, neke stvari poslije pojasniti. Moram e, također dodati da e, je situacija bila puno složenija od one koju smo očekivali. Primjerice, u sadašnjim okvirima SNC, SMA nema delegiranja, što znači da se apsolutno sve odluke donose na razini nadzornog tijela, čak i sitne odluke koje su se nekada donosile na puno nižoj razini. A ljudi koji su na jako visokoj razini i ne znaju kako da riješe nekih od tih pitanja. Sve to zapravo zahtjeva veći broj ljudi jer ponekada moramo napisati na kilometre, ispisati na kilometre papira, a e, bilo bi puno lakše kad bi se odluke donosile na nižoj razini. Također, e, europska regulativa nije dovoljno usklađena. Dio direktive koje odnosi na minimalnu usklađenost E, znači da trebamo zapošljavati osoblje koji poznaje 19 različitih režima SSM-a. Da je e, regulativa usklađenija, bilo bi nam potrebno manje ljudi. E, moramo zapravo provoditi jako puno vremena da se bavimo nacionalnim pitanjima, a bilo bi puno jednostavnije e, da e, su e, neke stvari da se rješavaju na razini pojedinih država. što se Dakle, nakon tog uvoda tko sve tu kontrolira? Moram reći da smo pred odborom za proračun i na <clears throat> revizijskom odboru Europske središnje banke smo bili prilično uvjerljivi. Bilo nam je potrebno e, puno vremena da e, se predstavimo na takav uvjerljiv način i e, objasnili smo oko 170 pitanja, a i dalje moramo objasniti još 70 elemenata o uvjetima načina izrade tog izvješća i e, mogućnosti da postanemo učinkoviti i na drugim pitanjima. Problem s kojim se e, moramo nositi i koji se na to nadodaje, e, vi ste se zanimali na to kako u pojedinim nacionalnim tijelima, kakva je tamo situacija s kadrovima. E, u nekima je dobra, u nekima zaista nedostaje ljudi, a dosta njih je prešao raditi u Frankfurt, dakle u središnjo nadzorno tijelo, a mnogi od njih nisu na nacionalnoj razini e, bili za sada zamijenjeni. Oni su samo i sami sebi rekli da će dati e, sebi još više ljudi, a to još nisu učinili, niti traže kompenzaciju za ono što im nije dano. Nadam se da će oni e, to, e, te, e, ta mjesta popuniti. To bi bilo dobro. Nisam s druge strane osobno uvjerena da su jako velike organizacije najučinkovitije radi veličine i nadam se dakle da ćemo uspostaviti dobar odnos između u smislu proporcija u pojedinim dijelovima. Gospođa evo tu sam. E, Gularda, hvala vam E, što ste došli na e, ovom odboru i na plenarno. Imali smo veliku većinu kada smo govorili o tome e, kako mjesto Europa ima na ovom planu. Mislim da postoje neke podeškoće vezane za odbor iz Bazela i ono što oni pripremaju. Naravno da nam je potrebno da u svijetu svi rade prema istim pravilima. E, Europa želi stabilnost u svijetu. Ne želimo e, ništa e, komplicirati, ali kakva je legitimnost odbora iz Bazela koji sebe stavlja za arbitra, ali e, jer vaša uloga kao nadzornog tijela je jako važna i čini se da ovdje dolazite, to opravdava. Dakle, li izaći iz Basarskog odbora i kako možete opravdati da u situaciji e, kada je situacija još problematična u mnogim zemljama, nezaposlenost velika, e, da se donose ovakvi propisi i kako možemo regulirati stabilnost u drugim sjelovima svijeta, a da nismo to napravili kod nas. Dozvolite mi da vam odgovorim na engleskom. Imamo mandat. Dakle, naši ljudi rade i dio su mehanizma SSM-a. Dakle, dijelimo istu predsjednika Marija, Dragija. Dakle, tu je Evropa jako dobro predstavljena u tom odboru iz Bazela. A mandat je vrlo jasan. Ne bi smjelo doći do značajnog porasta kapitalnih zahtjeva iz prvog stupa. Neki će možda imati više kapitala za ulaganje, ali općenito to ne bi trebalo dovesti do značajnog porasta kapitala. Istovremeno, svi elementi kojima se bavimo čini se idu u istom pravcu. To će ujedno ovisiti o novom standardiziranom pristupu Dakle, tu govorim o donjim granicama, buferima koji se računaju i uzimaju u obzir e, rizik. Međutim, velika većina ljudi prisutnih u tom odboru se složila da ne bi trebalo doći do značajnog porasta kapitala i zato ne vidim kako bi se mogla donijeti drugačija odluka. Vidjela sam neke dijelove studija koje su izradile banke koje možda im poručuju neku dugu priču, ali istovremeno sam vidjela da se uzimaju u obzir svi moguće ishodi. Dakle, od najstrožeg i najstrožih elemenata, to bi eventualno dovelo do porasta, ali po meni to se neće dogoditi neće se prihvatiti nešto e, što je toliko u suprotnosti sa mandatom koji su dobili. Što se mene tiče, imam još jedan razlog zbog kojeg sam u to uvjerena. Želim manevrskog prostora za drugi stup. Ako postoji previše zahtjeva, dakle, u prvom stupu, onda tu nema manevrskog prostora za nadzor. Dakle, govorimo o gost skupini koju čine guverneri, ali velim vam, nema šanse da to tako prođe. Thank uh, Hvala vam što ste nas razuvjerili, ali zasigurno ćemo se kao parlament vratiti iznova na ovu temu i to produbiti s vama, ali možda i sa odborom iz Bazela, što da ne. Directly, but uh, Fabio De Masi izvolite. Zahvaljujem gospođo Nui. Dakle, što se sada tiče onoga što je rekla gospođa Beres, ovaj sukob interesa između e, nadzorna banaka i monetarne politike. Može se doći do drugačije ocjene kada se recimo čita izvješće Eurointelligence, znači E, temeljem onoga što nam dostavlja ECB, ali ne smijemo o tome govoriti. Dakle, dakle po tom e, i proizlazi da takvi konflikti proizlaze e, i da postoje, ali ne vjerujem da onda ECB koje ste vi predstavljate došlo do drugačijeg zaključka. a sada što se tiče Mjerne banke iz mojeg okruga Hamburga, dakle Hasra Nordbank u Hamburgu i Šezik Holsteinu E, može imati kredite samo u e, da treba e, smije otkupiti kredite samo u iznosu od 6,2 milijardi eura i da je to u skladu s realističnom tržišnom vrijednošću, a početkom travnja komisija je prema izvješćima iz medija je se dogodilo dakle 60%, znači da bi se moglo otkupiti 5 milijardi eura od toga ali prema izvješćima u medijima i onome što se čulo u Hamburgu, e, e, revizori banke e, rekli su da bi to moglo biti potencijalno opasno za opstanak banke zbog toga što to prelazi kvote za, vlastiti, za vlastitu aktivu i znači da još treba E, ići na 5 milijardi eura e, vlastite aktive. E, dakle, što vi mislite, je li ovakav politički bazar nešto što utječe na neovisnost bankovnog nadzora i drugo pitanje, što mislite o izvješćima iz medija prema kojima su Italija i Francuska rekli da su protiv toga da se kvote vlastitog kapitala e, osim u nužnim i hitnim slučajevima mogu iznositi 8%, a osim toga prebacivanje da imaju zabrinutost zbog prebacivanja telaka e, u e, druge vrste instrumenata. Znači što mislite o takvom razvoju događaja? Spomenuli ste da nećemo prepoznati moguće sukobe interesa ja nisam upoznata s takvim slučajevima. Dakle, moguće je da sam pristrana jer sam upoznata evo s takvom situacijom kako sam sad opisala, ali sve što je učinjeno u uredbi o SSM-u, dakle, vezano uz unutarnje pravila o funkcioniranju SB-a, osmišljena tako da bi se to izbjeglo. Ja provodim na, tom, na time eh, nadzor, time se bavi moja zamjenica. Ona, evo možemo reći, odrasla u jednom drugom okolišu i ona vjeruje da sustav funkcionira i zato mislim da smo uspjeli pronaći dobru ravnotežu. Što se tiče ostatka vašeg pitanja, ne mogu komentirati pojedine institucije. E, nadzornici ne naštimavaju podatke. Mi primjenjujemo jednaka pravila za sve i to činimo dosljedno. Nekako morate uzeti u obzir postojeći okvir. Primjerice imate banke koje dakle, koriste i državne poticaje u dogovoru s državom. Dakle, postoje pravila vezano uz to i banke ih slijede. To je normalno poslovanje. Što se tiče tilaka, rad, na tom još uvijek radimo, dakle, usporedba tilaka i MRL-a, što bi se trebalo učiniti u Europi. Kada banke ne bi imale još više ograničavajućih e, faktora, dakle, na globalnoj razini, e, mislim da je to nešto čime će se i parlament pozabaviti tijekom idućih tjedana i mjeseci i ne bih po tom pitanju ništa dodala. To je za moju kolegicu, to je područje djelovanja moje kolegice Jelke König, dakle ona bi vam tu mogla reći nešto više o tome kako bi Tilak djelovao na MRL. Dakle, i evo sada se radi na dosjeu MRL-a. Hvala. Pozabavit ćemo se tom temom, kaže predsjedavajući. Filip Lamberts. Bonjour, madame Nui. Euh, Hvala lijepa, dobar dan, gospođo Nui. Evo, četiri vrlo brza pitanja, možete mi odgovoriti telegrafski. E, prvo, kažete da ne udovoljavanje drugom kriteriju ne bi smjelo e, ograničiti podjelu dividendi, ali ja mislim da drugi stup ima jednake zahtjeve kao prvi stup. Zato ne e, razumijem zašto tako tumačite, ja to tumačim drugačije. Slažete li, to je drugo pitanje, se s gospođom Kenning, da je onih 8% MRL-a svota koje se ne može pregovarati. E, treće, već gotovo deset godina bavimo se e, zajmovima e, koji su nenaplativi. Nije li došlo konačno vrijeme da se to pitanje riješi i da se konačno sazna ko ima takve zajmove i isto tako nulti nulta stupanj rizika i koja bi se trebala vezati za svaku instituciju koja je imala tipičan portfelj e, koji bi imao ponderaciju e, svih država eurozone. Dakle, ako to izračunate u odnosu na sve ih 19 zemalja eurozone, da je onda rizik nulti stupanje rizika. Pa, telegrafski ćete dakle tome odgovoriti. Što se tiče drugog e, stupa, dakle pojašnjenje koje smo dobili od komisije nakon što smo to zatražili, a naime imali smo dva različita sustava definiranja zahtjeva iz drugog e, stupa, dakle relevantnih e, buffera, jest da trebamo razlikovati zahtjeve iz drugog stupa, dakle MDA, maksimalni iznosi za distribuciju, to Dakle, nema dividendi ukoliko to ne poštuje. Tu su smjernice drugog stupa koji nisu dakle, relevanti u sustavu MDA. Kao što sam spomenula u izlaganju, očekujemo da banke to vrlo ozbiljno shvate, očekujemo da neće prekršiti dakle, nadzorne smjernice Dakle, vjerujemo da je to dobar način da se zadrži potrebna razina kapitala. Biće potrebno neko vrijeme da se mm, smjernice pretoče u kriterije, dakle, na način kao što stoje u CRD-u 4 ili u uredbi o SSM-u. Međutim, na kontu želimo zadržati određenu razinu kapitala u sustavu. Što se tiče MRL-a, Govorimo o 8%. Koliko usporedimo MRL i TILAK, Dakle, govorimo o šest i nešto posto koji bi mogli značiti dakle, provedbu telaka za europske banke. Dakle, ne možemo tražiti više od malih i srednjih banaka, dakle, kao što bi eventualno mogli tražiti od sistemski važnih banaka. MRL je već određen za ovu godinu, a TLAK bi bio određen za 2019. Sve često dovodi u vezu sa belinom, sa pasivom, dakle, koja, je, pod, koja treba biti na raspolaganju za jedinstveni mehanizam sanacije. Kada govorimo o Bejlinu, možemo ići sve do razine zajamčenih e, depozita, dakle, do granice od 100.000 eura koji su zajamčeni u slučaju posezanja za Bejlinom. S druge strane, mm, za te telak, ali vjerojatno i za MRL, a tome će još progovoriti zakonodavac, vidimo subordinirani dug, dakle, razne instrumente koji su na raspolaganju, ali oni nisu jednaki. Dakle, cilj ovih 8% Bejlina ili Emerela jest da se mogu dokapitalizirati dobre banke koje bi se mogle vratiti na tražište nakon sanacije. Ali, dakle, dobre banke bi bile manje nego što su bile i zato je bi bile dobre, imale bi manju potrebu za kapitalom, zato što je iz njih odvojen ovaj loš dio. Dakle, to je predvidio zakonodavac i on će odlučiti na koji način će se ovo pitanje razriješiti. To je dio paketa za 2020. godinu. Vidim da je tu moguća neka kombinacija dakle, koncentracije i javnog duga. Dakle, što se tiče izloženosti nenaplativim kreditima, privodimo pri kraju svoj e, posao i uskoro ćemo vam moći priopćiti dakle, kako krenuti u dobrom pravcu. Thank Hvala. Pitanje od 8% je nešto čemu uvijek raspravljamo. Hvala to ste nam rekli da 8 i 44 nisu jednaki. And, um, um, FDD, no, I don't see. Nema zastupnika iz FDD-a, dajem riječ Bernaru Monou, izvolite. Madame la Présidente, euh, deux questions concernant... Evo, ja imam e, dva pitanja vezana za bankovnu uniju koji su dio jedne velike europske institucionalne slagalice gdje vidimo da dolazi zapravo do određene e, vrste schizofrenog ponašanja. Evo, ima puno kontradikcija banke nisu pouzdane, istovremeno Europska središnja banka njihovu profitabilnost smanjuje e, postupanjem na određen način s kamatama. Dolazi dakle s jedne strane do sukoba interesa, a onda e, i e, govori se kako agencije, rating agencije ne rade na ispravan način, a onda ih sama Europska središnja banka sama koristi i tako dalje. E, talijanska vlada je iz e, ponašanja Europske središnje banke zapravo izgubila godinu dana u borbi protiv toksične aktive. U svakom slučaju, e, dok se radi na e, uredbi o kapitalnim zahtjevima i direktivi o kapitalnim zahtjevima, e, još uvijek se mnoge stvari ne rješavaju. Može li Europsko nadzorno tijelo i središnje banke bolje rješavati situaciju nego li nacionalna tijela? Nisam u to siguran. I e, još jedna stvar vezana za grčke banke. E, on, te su banke stavljene e, pod određeno tutorstvo, ali situacija kod njih se ni u čemu nije poboljšala. Što ćete napraviti u, na kratki rok na to pitanje? Ako SSM tu nije ništa napravio s obzirom E, na mm, te dugove, kako mislite da ćete moći napraviti nešto na bolji način? Hvala vam na pitanju. Dozvolite mi da kažem da ne vidim ovu nedosljednost koju vi spominjete. Dakle, institucije funkcioniraju i to sasvim u skladu sa načelom odvojnosti, dakle monetarni dio naše institucije poduzima ono što mora da bi djelovao u skladu sa gospodarskom situacijom i zabrinuti smo i mi radimo ono što moramo raditi kako bismo dobro radili svoj posao u ovom izazovnom vremenu. Istovremeno troškovi financiranja banaka su smanjeni pod ovom politikom, kvaliteta kredita u bilancama također poboljšana. Jer sada pozemljivači dakle, mogu bolje vratiti posuđeni novac. Također to postoji određeni izazov vezan uz profitabilnost banaka. No, riječ o dinamičnom biznisu i one se nalaze u različitim kontekstima, dakle nizak rast, niska inflacija i to je nešto što globalno otežava oporavak, dakle otežava situaciju za gospodarstvo, ali i za banke, ali također ovo je dobar trenutak za banke da ocjene održivost svog poslovnog modela kako bi bile učinkovitije. Tu postoji manevarski prostor za banke kada je riječ o odnosu troškova i prihoda, dakle mogu popraviti svoju učinkovitost, također tu je digitalizacija, to je nešto se ne može koristiti u odnosu na sve, klijente, ali postoje oni klijenti koji žele koristiti digitalne usluge kada je riječ o bankovnim uslugama i na taj način banke mogu također biti učinkovitije. Mm, neću sada nanizati sve elemente, ali potrebno određeno vrijeme da bi se donijelo dobro zakonodavstvo. Mišljenja sam da se u ono, nekim fazama jako brzo napredovalo. Primjerice uredba o SSM-u je donesena u manje od dvije godine i to je doista kratak rok. Što se tiče izloženosti nenaplativim kreditima, dakle, vi ste spomenuli slučaj grčkih banaka, one rade na onome što su od njih zatražile institucije. I one trenutno ne zaostaju u tome. Dakle, Helenski stabilizacijski fond naporno radi u suradnji sa nadzornicima iz ASB-a kako bi ispunio zadani okvir kako bi poradili dakle na ponovnoj ocjeni dakle menadžera koji rade na visokim pozicijama. Nisam zabrinuta ovim razvojem događaja, ono što se mora učiniti bit će učinjeno. Thank you, Jose Manuel Fernandez. Jose Manuel Fernandez. E, zahvaljujem. E, predsjedniče, gospođo Nui. E, predsjedanje, predsjedanje jedinstvenim e, nadzornim mehanizmom znači da imate odgovornost za najveće banke, ali i za jednu najveću banku u Portugalu iz javnog sektora u koju će sada vlada ubaciti niz e, veliku količinu javnog novca, recimo 15 milijardi eura. Dakle, koji je stav jedinstvenog nadzornog mehanizma u ovakvoj situaciji? E, radi se o 4 milijarde eura, dakle, proste. Zašto smo završili takve situaciji gdje govorimo o toliko velikim iznosima? Da, više imovine uvijek je nadzornicima dobra stvar. Uvijek je dobro vidjeti da se jača e, položaj banke. Neću komentirati ovu specifičnu banku koju ste spomenuli, ali ako se radi o javnoj banci i e, vlasnik kapitala je država, očigledno je da kad se banka mora dokapitalizirati, da onda taj kapital mora doći od države. To je uobičajena situacija za banke u javnim rukama, državnim rukama. Ali je glavna uprava za tržno natjecanje pažno, pažljivo prati situaciju. Naime, javne banke koje treba e, dodatno kapitalizirati od strane države moraju isto tako dokazati i pokazati da su profitabilne i da je to redovna investicija, redovne, redovnog kapitala u banci, a da se ne radi o državnoj potpori, državnoj pomoći, jer to nije prihvatljivo. Dakle, ne bih sada ulazila dalje u detalje, ali taj propis se primjenjuje jednako i na Portugal, na sve državne banke u Njemačkoj ili bilo gdje drugdje, dakle situacija je uvijek ista. Dakle, ako javna banka treba dodatnu kapitalizaciju, glavna uprava za tržišno natjecanje u komisiji osigurava da se radi o normalnoj investiciji, ulaganju redovnog e, ulagatelja investitora, a ne o državnoj potpori. To je sve što mogu reći. Hvala, Eva Kaj. Zahvaljujem svima. Dakle, svi znaju da privatni poticaj financijskim institucijama za profite e, nadilaze poticaje za socijalno prihvatljivo i odgovorno ponašanje. Vidjeli smo u mnogim zemljama, to onima koji imaju nedostatak tržišne kulture i slabe institucionalno okruženje i e, bankovno tržište, gdje je kompetentnost regulatora i nadzornika za kontrolu tržišta, odnosno ta neadekvatnost omogućila bankama i drugim financijskim posrednicima mm, e, dopustila zapravo da misle da mogu lošim ponašanjem doći do profita, to i čine i previše su ulazili u rizik, ulazili su u skrivene rizike, previše su se izlagali likvidnosti i na kraju i doprinijeli globalnoj financijskoj krizi i europskoj krizi javnog duga. A i to prociklički i na zarazan način. Dakle, SSM se nije još time u potpunosti pa kao što ste rekli. Dakle, nasljeđem ovih različitih kvaliteta nacionalnih, nadzornih i upravljačkih tijela banaka u 28 zemalja članica, uključujući njihove razne operativne kulture, kulturu nadziranja rizika interne kontrole. A to je ključni element jer uspjeh SSM-a ovisi o nadzoru i upravljanju ovim različitostima, kao što ste također rekli. I moram također reći da što se Grčke tiče, nadzorna evaluacija i revizija OSRP i e, procjena uprave banaka e, nije dovoljna i neadekvatna je jer e, ono što se dogodilo e, u nedavno vremena još e, nije dovoljno izneseno u javnost i otkriveno. Dakle, moje je pitanje kako vi, odnosno SSM se naverava baviti pitanjem ovakvog namjernog protupravnog i protup propisnog ponašanja jer je naravno doprinos banaka rastu ključan, na financijski e, resursi se odnosi na građane koji plaćaju još uvijek u nekim zemljama za dokapitalizaciju i to ponavljam dokapitalizaciju banaka. I drugo pitanje, namjeravate li kako uključiti u stres test postupke za E, evaluaciju e, onog operativnog rizika kojeg je teško kvantificirati. E, dakle, što se tiče namjernog lošeg ponašanja i operativni <laughs> rizika. Operativni rizici naravno i takvo protupravno postupanje je nešto što je teško kvantificirati jer ide izvan okvira financijskih propisa. Na primjer, zakoni u nekim zemljama su takve da to omogućuju, ali ono što mi pokušavamo osigurati je da banke shvate u koji rizik ulaze u tom području, da se to uzme propisno u e, obzir u e, definiciji njihovog rizičnog kapitala da se naprave odgovarajuće mjere e, procjene rizika i okvira procjene rizika i da se e, na najbolji mogući način koriste mjere ublažavanja rizika za ublažavanje dotičnog rizika. A također, e, uz to je potrebno naravno i dobra interna kontrola i mi sami pokušavamo ući i dublje u neku istragu kada imamo posla s bankama za koje vjerujemo da ulaze u više rizika od drugih i u prošlosti to se uglavnom odnosilo na operacije na tržištu i rad na tržištu, a sada u ovom okruženju sanacije vlastitim sredstvima Bejlina, to je sada svuda. Naime, banke moraju osigurati da klijenti kojima prodaju svoje proizvode, znači ulagači koji e, preuzimaju u pasivu su e, e, upoznati sa rizikom, uključujući i s rizikom od bailina. A što se tiče grčkih banaka koje spominjete, ne vidim sada da je taj rizik u grčkim bankama najveći rizik grčkih banaka. Naime, one jesu u rizičnom položaju, ali ne nužno prvenstveno u ovoj vrsti rizika. Više se radi o kreditnom riziku i tako dalje, rekla bih. Dakle, nadam se da sam odgovorila ovime na vaše pitanje. Brian Hayes. Brian Hayes, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, gospođo Noj. Dobrodošli još jednom pred naš odbor. Hvala na prezentaciji. Dakle, moje prvo pitanje piše, odnosi se upravo na pitanje rizika koje ste spomenuli u prezentaciji i važnosti shvaćanja gdje se nalazi rizik u financijskom sustavu, e, bankovnom sustavu u Europi posebice i razumijevanju kako ćemo postupiti s tim rizikom. Neću sada tražiti da komentirate jedan od najvećih rizika, za, za bankovne sustave koji imaju veliku izloženost prema e, britanskom tržištu, odnosno pitanje Brexita, ali ono što ću pitati u ovom trenutku je što je SSM učinio do sada po pitanju razjašnjavanja tog rizika bankama koje su posebice izložene prema britanskom tržištu u mojoj vlastitoj zemlji, Irskoj, ali i drugdje. Naime, ja to razumijem na sljedeći način. Naime, ECB i SSM Povezani su i povezuju se sa bankama u Irskom i drugdje kako bi preispitali koliko su spremni što se tiče potencijalne, potencijalne odnosno mogućnosti Brexita i izloženosti riziku za ulagače i tako dalje. Možete li ovom odboru dati neke procjene o tome koliko su spremne banke u onim područjima gdje postoje veliki rizikove vrste? I drugo, možete li reći Jesu li uspostavljeni u odgovarajući planovi za nuždu za te situacije, znači u situaciji gdje ćemo e, se znači e, u potpuno drugačijem nadzornom okruženju nego ono koje je bilo prije e, postalo ranije. Nadalje, bi bilo bolje da financijske institucije i banke, kao što su JP Morgan i drugi, učinili redovno, objašnj, redovno objavljivali činjenice o efekt čitove za investitore, da se vidi što se radi u pripremi za eventualni Brexit, jer ako želimo procijeniti kakav je sada rizik i gdje je točno rizik u financijskom sustavu i u bankama, imaju li ljudi pravo znati što su učinile njihove banke u smislu planova za nuždu da, koji bi uzeli u obzir tu mogućnost. Hvala. Hvala na ovom teškom pitanju što se tiče Brexita. Svakako nećemo ništa pokušati predviđati, niti posljedice, niti ništa drugo. Ali, što se tiče rada nadzornika, sljedeća. Mi smo dio jedne veće institucije koja se priprema na odgovarajući način i koliko je potrebno za tu mogućnost i eventualnost. I što se tiče su nadzorne funkcije. To se radi za svaku banku zasebno, za svaku banku koju, na, koja bi mogla biti pod utjecajem toga. E, zajednički e, nadzorni tim napravio je ocjenu potencijalnog učinka. Prije nekog vremena zatražili smo i planove od banaka. Banke imaju različite naravno planove, ovisno o različitom mogućem učinku te riziku koje treba obuhvatiti takvim planovima i mi onda postavljamo pitanja na taj plan i e, na taj način osiguravamo da e, će izdržati ono što će se dogoditi na tržištu, ali mislim da je to gotovo redovno stanje business as usual za banke da se pripremaju za odgovarajuće događaje treba napraviti takvu stvar, e, na primjer pripremati se posebice recimo za mogućnost Brexita, pripremiti se e, za neke očekivane događaje koji bi mogli e, izazvati perturbacije na tržištu. To je uvijek dobar trening, ako ništa drugo za banku i banke to trenutno i čine, a što, će, što se tiče ishoda, to ćemo još vidjeti. Hoće li im to trebati ova priprema ili ne na kraju. Hvala. Hvala. Petar Ziman. E, Gospođo Nui. Imam e, dva pitanja za vas danas, a e, obje se odnose na stvari koje ste već spomenuli, ali idu korak dalje. Dakle, jedno načelno pitanje jedno aktualno pitanje. Dakle, prije ste što se tiče Edisa rekli da podjela rizika i smanjenje rizika idu rukom pod ruku, odnosno da trebaju tako ići. Dakle, koje mjere smanjenja rizika vi osobno smatrate nužnima, a kao pretpostavku eh, za, ili preduvjet za EDIS, eh, European Deposit Insurance A drugo pitanje odnosi se na nadzor od strane Europske središnje banke. Već ste ranije rekli zašto je do toga došlo i svi koji smo tada bili ondje e, sjećamo se koliki je u tijeku financijske krize bio pritisak na brzo djelovanje, ali moje pitanje odnosi se na budućnost. Naime, Ovdje se član vašeg nadzornog odbora Ignacio Angeloni u Ožujku u Frankfurtu na jednom okruglom stolu izjavio dakle da ćemo e, kad tada morati imati e, ugovornu obvezu e, nadzora izvan dakle ECB-a. Znači što vi mislite o takvim razmišljanjima? Kako mislite perspektive, perspektivu takve vrste nadzora? Trebamo li mi znači to i eventualno zaključke što se tiče Europske središnje banke ili nadzora izvan središnje banke E, trebamo li to razmatrati i koji bi eventualno bio vremenski okvir za tako nešto? E, dakle, što se tiče smanjenja rizika i podjele rizika, e, znam da je vrlo visoko na listi prioriteta legislatora upravo ova točka i Mislim da treba samo pozdraviti sve mjere koje će biti uspostavljanje tijekom ovog procesa, ali načelno mislim da banke trebaju postati sigurnije i otpornije i to je moj posao, I ako ja dobro radim svoj posao, mislim da će smanjenje rizika e, doći samo sebe i dobrim nadzorom i da se to već e, događa. Što se pak e, tiče eventualne mogućnosti da ako dođe do promjene ugovora da bismo mogli imati neovisni bankovni nadzor e, i ako se to dogodi e, trebali bismo ići na to. Ja zapravo mislim da ne, mislim da u ovom trenutku stvari su sasvim dobre ali zakonodavac će već odlučiti i u ovom trenutku mislim da smo bili doista prilično uspješni u tome da održavamo banke na zdravoj razini kako banke ne bi ulazile u promjenu nečega što funkcionira i i možda ne znam e, zašto bi trebalo doći do takve promjene, a ja ću svakako dati sve od sebe da održim stvari na, u ovom stanju kakvom su sada, ali naravno zakonodavac o tome odlučuje i naravno nadzor se može provoditi u različitim okvirima. Najvažniji element uvijek naravno je kvaliteta takvog nadzora. E, evo, mogu li ja samo dopitati? E, E, jesam li dobro shvatio da ste za EDIS rekli da uz e, ono što je do sada predloženo i ono što je zacrtano u zakonodavstvu, znači uz, e, uz postojeće mjere smanjenja rizika ne treba dodatnih smjera smanjenja rizika, a nadzor je dovoljan ili mislite da treba donijeti dodatne mjere smanjenja rizika uz to? Ne, nisam to rekla. E, smanjenje rizika je glazba za uši nadzornika. Ja sam za bilo kakvo smanjenje rizika koje mogu dobiti i zasigurno zakonodavac e, će tu smisliti niz mjera koje su potrebne, ali svakako vjerujem i da nam je treći stup bankovne unije potreban. Potreban nam je jedinstveni mehanizam za jamstvo za bankovne pologe i tako dalje. E, dakle, mi ćemo doprinijeti ovom naporu smanjenja rizika time što ćemo banke činiti čvršćima i otpornijima i sigurnijima, ali nemam druge primjere recimo za eventualno smanjenje rizika. Zasigurno će o tome već zakonodavac e, odlučiti. E. Hvala tome se već govorilo o rezoluciji i e, u SSM-u i u agendi za smanjenje rizika. Dakle, mi smo već zauzeli stav o tome. Jose Manuel Fernandez, izvolite. E, zahvaljujem još jednom. E, dakle, depozita banke koja je spomenuta. Znači već je e, 3 milijarde ubačeno, sad još 5 milijarde i sada predsjednica jedinstvenog e, nadzornog mehanizma ne smatra da je to neuspjeh. Recimo, ako govorimo o preuzimanju naših odgovornosti, nije li to dokaz neuspjeha jedinstvenog nadzornog mehanizma? Mislite li vi da je normalno da e, porezni obveznici ubacuju toliki novac u neku banku, a bez ikakve odgovornosti koja im se treba pripisati? A imam još za jedno, jedno pitanje što se tiče banki Panif. E, vi ste osobno bili uključeni u tu sanaciju banke EU iz 2015. A moje pitanje je za vas. Je li bio bilo koji trenutak u kojem su portugalske vlasti pritiskale vas da pokušate pronaći rješenje tog problema, a prije kraja 2015. A kako bi se izbjegla prenos u 2016. Jesu li vlasti to tražile od vas? Jeste li sa Santander bankom ili bilo kojim drugim e, kandidatom za preuzimanje banke Banif razgovarali o tome? Kako su se odvijali ti kontakti i jeste li kontaktirali portugalske vlasti po tom pitanju ili ne, a kako biste ih navali da razmotre i druge mogućnosti ili ste se isto razgovarali samo sa Santander bankom? I je li postao bilo koji pravni temelj da banka Santander bude u to uključena? Zahvaljujem. Zapravo ne mogu reći tu ništa drugo osim onoga što sam već e, rekla. Što se tiče Vanifa, jednostavno ja nisam sudjelovao u nadzoru te banke, ne poznajem tu banku. nisam niti nadzorno tijelo koje je poduzelo mjere što se tiče te banke, i jedina moje sudjelovanje u tom procesu je bilo da sam jedan dan tijekom praznika dobila telefonski poziv ministra financija Portugala koji mi je rekao ne razumijem što mi komisija govori, možete li mi pojasniti što mi je komisija govorila. Pokušala sam objasniti po svom razumijevanju jer ja imam više kontakata sa glavnom upravom za tržišno natjecanje nego ministar financija u Portugalu, rekla sam da budemo sigurni, provjerit ću kod komisije, pa sam e, nazvala komisiju i oni su potvrdili da je moje tumačenje bilo ispravno tumačenje. Dakle, ja sam to onda ponovno još jednom potvrdila ministru. I nakon e, što sam prenijela potvrdu, ministar mi je rekao ako mislite da bih e, trebala znati još nešto drugo, Naime, ja sam upila rekla da će mi komisija reći ako bude nekih novih razvoja. On je rekao, ako saznate nešto što mislite da bih trebao znati, možete li mi to reći? Znači, kad me onda poslije preispitala komisija o tom razvoju, e, kad su mi oni dali nove informacije o razvoju, ja sam poslala e-mail ministru sa pojašnjenjem o tome što sam mislila da je njemu u interesu i ti su e, e-mailovi objavljeni i E, oni su javni, mislim, oni su pitanja koja su upućena ECB-u i javno objavljena. Dakle, ja nemam nikakvih osobnih kontakata s bankom Santander i također nisam bila pod nikakvim pritiskom ni sa koje strane da bilo što učinim. Dakle, ja nisam nadzirala te banke i nisam bila uključena u sanaciju i rješavanje. Ja sam samo E, prenijela pojašnjenje za koje su me zatražili jer ne bih naravno na svoju inicijativu davala nikakva pojašnjenja. I sve u tom pitanju je jasno i nadam se da je to odgovor na vaše pitanje. Gospodin Jakov von Weizsäcker. Hvala lijepa, gospođo. Htio sam vratiti na fiskalni mehanizam zaštite MRL dok ja nisam bio zastupnik u parlamentu, shvatio sam da se razmišljalo o e, zahtjevu za Berlinom koji je bilo prilično široko grudan u osnovu na neke e, stvari e, koje su postojale ranije. Znači, mogli smo imati porezni zaštitni mehanizam za slučaj da nešto zaista krene ukrivo. I onda bi se tada putem Belina moglo pozabaviti pitanjem likvidnosti, a ne solventnosti. U tom slučaju bismo puno lakše došli do onoga točke do koje sada još nismo stigli, a to je fiskalni zaštitni mehanizam. Što se tiče Telaka i Emrela i njihovih zahtjeva, e, da li bi se njih trebalo kalibrirati prema međunarodnim normama Telaka ili E, i to prije nego li da dođemo do 8% bailina za slučaj da nešto krene u krivo. I tu bi fond e, za spašavanje, pa, za, sanaciju banaka možda se mogao iskoristiti. Pitam vas, trebamo li se više usmjeriti na međunarodne sporazume ili pak da se podrudimo da funkcionira i sa onih bailinom od 8%, i trebamo vidjeti o, e, hoće li se tu uspostaviti dakle minimalno dospijeće što je zapravo u Emrelu od početka. Zapravo nisam rekla da bi to trebalo biti tako. Ono što ja tvrdim je da recimo za prvi i drugi stup da su tu kapitalni zahtjevi takvi gdje sam uvjerena da ćemo tražiti više od velikih banaka i te nešto manje od srednjih ili malih banaka. Ono što jednostavno kažem jest da sam uvjerena e, da će sama složenost ovisiti o zakonodavstvu imati Evropski MRL za sve značajne financijske institucije e, je zapravo nešto gdje bismo u konačnici imali nešto što je zahtjevnije od onoga što imaju Sjedinjene američke države i što oni traže od e, globalnih e, aktera. Vjerujem također da u trenutku kada se to odlučivalo, da su dakle ta mm, činjenica da je Berlin 8% e, pasive i vezati to za fondove za sanaciju, pa ne kažem da to ne treba postojati i to vrlo vjerojatno i postoji. Međutim, ako je Emrel baš kao tela, e, ako on sadrži druge kapitalne instrumente i podređenog duga, e onda je to druga priča jer to znači da bi banka trebala izdati puno podređenog duga. Zapravo nisam ni sigurna da tržište može postojati za toliku količinu duga, a istovremeno banke neće biti lakše sanirati. Ovo pitanje je vezano za bail-in može ići dok se ne zajamče e, bankovni ulozi. No nisam ja zakonodavac, vi ćete o tome odlučivati i odlučiti. Ne mogu ja odručivati u MRL-u za banke koje nadzirem. Elke Kenning koja e, je na čelu SSM-a i ja naš će se savjetovati e, tražiti za savjet, ali nisam ja tako koja odlučujem, niti pokušavam reći da će to biti tako. Mogu li samo e, dopitati, možete li E, tako postupiti u slučaju krize? Da, ja mislim da bih mogla prema zakonu. Hvala lijepa. Ovo je bila zanimljiva diskusija na kojoj vam se zahvaljujem. I kao što smo rekli, mi ćemo interno nastaviti i razgovarati o nekim temama, kao što nas je ispravno podsjetila Daniel Nui Radi se o stvari koje mi moramo rješavati kao zakonodavci što nije u nadležnosti nadzornog tijela. Međutim, čuli smo e, i e, mnoge mudre savjete iz njezinih usta. Hvala e, puno na ovome. Vrlo skoro s vama ćemo gospođu Nui imati novu raspravu. Eto, prelazimo sada na sljedeću točku. Tu je među nama već došao i Jonathan Hill s kojim ćemo govoriti o pitanju sekuritizacije. So, dear colleagues, welcome to our public hearing. Dobrodošli na javno saslušanje o sekuritizaciji. Kao što znate, program samog saslušanja vrlo je dobar. Očekujemo da čujemo važna izlaganja koja će pridonijeti našem zakonodavnom radu. Kao što znate, imamo nacrte izvješća o oba, e, dakle, nacrte izvješća. Predstavili su ih naši izvjestitelji. E, znamo da je vijeće dalo opći pristup, imamo mišljenje Europske središnje banke. Intenzivno ćemo raditi na amandmanima kako bi se izradio konačni tekst i kako bi trijalozi počeli što je prije moguće, te da zaključimo vrlo važan e, sastavni dio projekta i inicijative o uniji tržišta kapitala. No, počnemo sa saslušanjem. Pozdravljam povjerenika Jonathana Hilla koji će održati uvodno izlaganje, a nakon toga ćemo početi s prvim panelom. Jonathan, izvolite. Hvala lijepa, e, Roberto, što ste mi dali riječ, kao što ste i to što ste me pozvali da dođem na ovu raspravu i e, da objasnim zašto je važno da ponovno počnemo sa sekuritizacijom ako želimo bolje financirati naše gospodarstvo i e, da na taj način e, izradimo način da radimo umjereno i e, oprezno na osnovu zaključaka koji smo izvukli iz ranijih razdoblja. Zahvaljujem se Paulu Tangu i Pavlu Zalbi koji su izvjestitelji i na svemu onome što su napravili na pitanju propisa vezani za sekuritizaciju. Ako uzmemo da je polazište e, našeg rada financijska kriza. U to vrijeme e, sekuritizacija u Europskoj dobro se nosila, problematično je bila u NSAD-u. Mi smo kao odgovor odlučili poboljšati naše upravljanje i htjeli smo omogućiti da sva sekuritizacija u Europi bude ispravno regulirana. Radili smo i uveli smo na smanjenje e, rizika i e, tražili smo dakle da prije ulaganja i pomoći se mora pokazati da su stvari napravljene uz dužan mar i ništa od toga nije dovedeno u pitanje na nama je da podržimo ulaganje i zbog toga je razumno postaviti određen broj pitanja kako ne bismo e, na istovrstan način pristupali tržištu u cijelinu, te da moramo vidjeti kako sekuritizacija može igrati pozitivnu ulogu u suvremenim ekonomijama, kao što to pokazuju analize. Zašto je sekuritizacija važna? U najjednostavnijem obliku sekuritizacija može biti jednostavna i na dobrobit cijelog gospodarstva, tako što individualne zajmovi se spajaju u obveznice i može omogućiti kako e, tvrtkama, tako i pojedincima da se financiraju i s drugih tržišta, ne samo s banaka. Postoji mogućnost dakle kombiniranja tih zajmova i oni e, tu banke mogu e, uspostaviti dodatno financiranje, smanjiti troškove za e, pojedince i bolje podržati samo gospodarstvo. I na taj način omogućuju izlaganja za one koji ne bi to mogli napraviti izravno. Međutim, dobrobit sekuritizacije ide i šire od financijskog sektora. Industrija automobila može primjerice na taj način financirati istraživanje i razvoj i ostati konkurentna. Robna kuća može primjerice na taj način prodati onaj dio koji se odnosi na, plaćanje, na kartično plaćanje i umjesto toga taj novac uložiti u proširenje svog poslovanja. Dakle, sekuritizacija će pomoći tvrtkama da e, diversificiraju izvore financiranja. To je također značajan način na koje banke mogu upravljati određenim rizicima koje moraju preuzdati kako, jer o tim e, rizike preuzimaju svakodnevno mnogobrojni klijenti, bilo da bi kupili e, stanove ili pak automobile. Kako to funkcionira? E, zajmovi su vezani dakle za ono što je iza nje, a institucionalni ulagači preuzimaju stvar u svoje ruke, dok banka je ta koja osigurava da svatko ima odgovarajuću pozadinu da to može raditi. Na taj način se smanjuje, odnosno povećava otpornost na e, probleme. Sekuritizacija daje više mogućnosti investitorima, naročito onim koji su institucionalni, poput mirovinskih ili osiguravajućih fondova. Oni za njih predstavljaju atraktivan način E, da e, rade tako s obzirom na e, zakonski dobro regulirane kredite i zajmove. Jer institucionalni investitori mogu iskoristiti stručna znanja u odgovarajućim instancama i iskoristiti to radi u svrhu diversifikacije vlastog portfelja na dobrobit klijenata. Na makroplanu sekuritizacija može također podržati i financijsku stabilnost. Europska središnja banka i Britanska e, e, centralna banka su u svojim analizama rekli da to može biti na dobrobit i gospodarstvu i bankovnom sektoru i dobro za financijsku i makroekonomsku stabilnost. Mislim e, da postoji zapravo konsenzus između svih dionika, dakle banaka, regulatora i tvrtaka kojima je to potrebno, dakle da će biti korisno za europsko gospodarstvo da se izgradi tržište sekuritizacije. Ja se s takvim analizama slažem. Trenutno se izdaje malo sekuritizacije u Europi. Od 700 e, milijardi 2007. palo se na manje od 200 milijardi e, u 2014. E, godini. Što zapravo je rezultiralo time da je rizik koncentriraniji, međutim ima manje mogućnosti za ulaganje. U tom smislu smo mi se odlučili da načinimo prijedlog da ponovno počnemo s tržištem sekuritizacije, tako što ćemo dati jednostavnu i transparentnu sekuritizaciju. Radi se o kriterijima koji se temelje na radu odbora iz Bazela i Ajove i mi smo dakle tražili i od Europske, od EBE Um, potvrdu i analizu tih prijedloga. Dakle, zasnivamo se na opreznom i neovisnom mišljenju tih institucija. Jer ovime bi se pokrile ili oni koji su dobro poslovali u vrijeme krize, a ne bi ih se davalo onima koji nisu uspjeli u vrijeme krize. Stvorila bi se ukratko i nova kategorija sekuritizacije koji bi udovoljavali specifičnim kriterijima jednostavnosti, transparentnosti i standardizacije uz odgovarajuće kalibriranim kapitalnim zahtjevima e, onih koji ulažu u tu sekuritizaciju. Što mi smatramo jednostavnim, transparentnom i standardiziramo sekuritizacijom? Jednostavna o samo ona koja objedinjuje usporedive zajmove. Ne možete e, u isti koš trpati stambene kredite i kredite za kupnju automobila. Mi želimo da sekuritizacija ne bude ona koja se može raditi po mjeri onoga koji e, želi taj zajam i na njegovu prednost. Želimo da to bude transparentno, a oni koji budu prodavali sekuritizaciju morat će davati odgovarajuće informacije ulagačima i onima koji ih uzimaju i e, tako će se moći pratiti situacije na europskom tržištu sekuritizacije. Mi ćemo tražiti da se obvezno daje informacije svim ulagačima besplatno i putem interneta na jasan i usporediv način. Kako bismo osigurali odgovarajući nadzor, predlažemo okvire za poboljšanje koordiniranje rada nacionalnih nadzornih tijela i Europskog nacionalnog tijela kako bi svi e, se pridržavali istih pravila. Kolegica iz ESME govorit će danas, a ESMA će imati ključnu ulogu kako bi omogućila sve ovo što sam e, sada nabrojao. Želimo također da sekuritizacija bude transparentna, što znači da strukture moraju biti jasne i e, gdje će se znati ka, unaprijed kakve obaveze ima sva stranka, svaka strana. I e, svi moraju i biti kreditno sposobni e, prema određenim pravilima. Ukratko, kriteriji za jednostavnu, transparentnu i standardiranu sekuritizaciju. Ti kriteriji će omogućiti svima onima koji ulažu da poznaju rizik s kojim će e, preuzeti i e, na taj način će ulagači manje ovisiti o procjeni rejtičkih agencija i moći će sami na osnovu poznanih informacija donijeti zaključke. Kriteriji koji su primjenjeni načinjeni su tako da mi i naučimo nešto iz grešaka situacije u SAD-u i probali stambenih kredita i e, kako e, se tako što ne bi dogodilo u Europi. Međutim, moramo biti oprezni, ali ne smijemo ići, ne smijemo zbog toga ne djelovati. Ponavljam, a situacija u, po pitanju sekuritizacije u Europi bila je puno bolja nego li u Americi. E, u Europi je u središtu krize to bilo 0,9%, dok je u Americi to je iznosilo 16%, a svi znamo kakve su se stvari iz toga izrodile. Moramo se Moramo dakle raditi na reformama koje su nastale poslije krize, moramo se zasnivati na radu međunarodnih i europskih tijela koji će omogućiti da Europa ima tržište sekuritizacije kojim će se dobro upravljati i koji će biti usmjeren dobroviti cjelokupnog gospodarstva. Jednostavno, transparentne i stabilna sekuritizacija je nešto što će to omogućiti. Mario Draghi pozdravio je takav pristup koji će omogućiti europsko tržište sekuritizacije i zaštitu e, bonitetnih aspekata u Europi. Tako će sudionici na tržištu e, poštovati svoje obveze. Istovremeno, e, tretman će biti razumniji po pitanju rizika, situacija će također biti puno jednostavnija. Znamo da europskom gospodarstvu nedostaju ulaganja. To je potrebno našim tvrtkama kako bi se mogle razvijati i nositi na svjetskim tržištima. Vjerujem da ovakva sekuritizacija koju predlažemo može ostvariti taj cilj da se borimo protiv najveće opasnosti u makroekonomskom smislu, a to je da nema gospodarskog rasta. Želimo dakle da se primjene ovakvi, prihvate ovakvi prijedlozi i da uz povećanje e, posudbe koju će činiti banke damo potporu rastu europskog gospodarstva. Hvala ti lijepa, Jonathan, na ovim uvodnim riječima. Dijelimo duh onoga što si rekao. I radujemo se mogućnosti poboljšanja ovog ključnog zakonodavstva. Sada počinjemo sa prvim panelom gostiju. Pozdravljam Verenu e, Ros, dakle izvršnu direktoricu ESME i Kristofa Nidžama, generalnog tajnika Finance Watch. Imate sedam minuta za izlaganje. Dakle, koje se lekcije, odnosno koje se pouke mogu izvući iz ove financijske krize, to će biti usko povezano sa nastavkom ovog sastanka i evo Verena izvoli imaš riječ. Hvala lijepa. Hvala zastupnicima iz odbora Ekon i izvjestiteljima za pitanje sekuritizacije u Europskom parlamentu što ste me pozvali kako bih razminjala s vama gledišta o budućnosti sekuritizacije u Europskoj uniji. Danas govorim e, sa stajališta regulatornog tijela na ovom tržištu. Dotaknut ću se tri teme. To je važnost održivog i transparentnog tržišta, sekuritizacija. Potom e, ESMIN rad na sekuritizaciji, te ključna pitanja koja smo identificirali. I treće, tema transparentnosti, kako se osigurati da ulagači imaju prave informacije o sekuritizaciji. Na koncu ću rado saslušati vaša eventualna pitanja uloga sekuritizacija u financiranju realne ekonomije. Mislim da je povjerenik Hill dao dosta dobar pregled, te ću biti kratka. Kada se koristi na odgovarajući način, sekuritizacija može e, značiti veću raspoloživost kredita i kao instrument ulaganja može omogućiti diversificiranu ulagačku e, bazu, također može pomoći efikasnosti kapitala također kada se ne upotrebljava na odgovarajući način, onda sekuritizacija može postati destabilizirajući čimbenik. To se vidjelo tijekom financijske krize, ulagači su se udaljili od ovog tržišta, udaljili jer nisu imali na raspolaganju odgovarajuće informacije kako bi mogli ocijeniti rizike koji su povezani sa nekim sekuritiziranim proizvodima. Taj nedostatak transparentnosti je također dovod do pretjeranog oslanjanja na kreditni rejning, dakle pun previše se povjerenja e, dalo e, dakle tom elementu, a premalo vlasti toj dubinskoj analizi i to je donijelo negativne posljedice po financijsku stabilnost. Sada nekoliko riječi o Esminom radu unatrag nekoliko godina na ovu temu. Mi, se, mi smo regulator na ovom e, tržištu, naša uloga je da se poboljša provedba dakle, regulatornog okvira kako bismo se osigurali u održiv razvoj tržišta sekuritizacije Europske unije. U skladu s našim mandatom imamo dakle, horizontalne odgovornosti kako bismo se osigurali u primjenu jednakih pravila za sve i kako bismo se osigurali da nema nedosljednosti i jazova te eventualnih e, preklapanja. Naša glavna zadaća je uvijek zaštita ulagača. Ulagači moraju imati e, prave, informacije kako bi donijeli informirane odluke. Također, to nam pomaže da izgradimo sigurno tržište sekuritizacije. Dakle, s tim na umu i vezano transparentnost razvili smo tehničke standarde, dakle u skladu sa uredbom cr 3 Željeli smo stvoriti dokumente, dakle jasne dokumente kako bi ulagači imali potrebne podatke vezane uz ulaganja. Dakle, oni su dostupni na web stranici ESME. Što se tiče dubinske analize, dakle, zahtjeva vezanih uz to na europskoj razini, radili smo zajedno sa EBOM i eiopom om te smo ocijenili, dakle obavezu informiranja, dubinsko snimanje na konzistentan način i na osnovu toga smo izradili preporuke, to u svibnju prošle godine. Rekli smo da je potrebna veća dosljednost, zajedničke definicije, te je sveobuhvatan okvir dakle, za nadzor i provedbu. Glavni zaključci vezani uz sekuritizaciju s naše strane su da je transparentnost od ključne važnosti. Proces donošenja odluka je naročito pogođen time. Tu tražimo da se ulagači i potencijalni ulagači da imaju pristup informacijama vezan uz čitav niz sekuritiziranih instrumenata kako bi mogli usporediti te podatke i zato predložena uredba o sekuritizaciji, dakle stvaranje zajedničkih pravila za dubinske analize, za davanje informacija za vezanu sekuritizaciju predstavlja po nama izuzetan korak naprijed e, stvara, dakle dobivamo nove načine na horizontalni prijedlog. Potom pitanje, dakle, kako pružiti na najbolji način informacije ulagačima, jer ono što smo se najviše koncentrirali, tu smo uložili mnogo truda, Europski su zakonodavac je već usvojio dakle pravne zahtjeve vezane uz uredbu CRA. ESMA je dobila mandat da izradi dakle dokumente i da izradi web stranicu vezano uz strukturirane financijske instrumente. ESMA je izradila ove dokumente vezano uz izvješćivanje, međutim imali smo čitav niz teškoća kada smo pokušali izraditi ovu web stranicu. Nema dakle pravne osnove za prikupljanje podataka o naknadama, odnosno financijskih dosija koji bi pokrili stvaranje ove web stranice. Ovo dakle jedan temeljni problem i po našim procjenama bi trebalo više milijuna eura za početne postavke ove stranice. Potom, dakle, nemogućnost zapravo delegiranja razvoja ovog e, ove web stranice trećim stranama i zbog ovih razloga nismo mogli pokrenuti ovu web stranicu onako kako je bilo zamišljeno, dakle, do siječnja 2017. S obzirom na sve, mislimo da bismo se trebali postaviti važna pitanja naročito vezano uz vrstu infrastrukture koja će e, najbolje omogućiti veću transparentnost e, informacija ulagačima. Znamo da postoje instrumenti kojima se prate sekuritizacije i s njima povezana imovina. Komisijin prijedlog e, želi poboljšati postojeće instrumente, dakle, tom smislu je važna je web stranica koju sam spomenula, koja se treba izraditi u skladu sa uredbom od CRA 3. izvjestitelj Tange također predložio stvaranje europskog sekuritizacijskog depozitorija gdje bi dakle bili okupljeni e, svi relevantni podaci. Međutim, ono što je važno je da bi ulagači dobili veći pristup informacijama, lakši pristup informacijama i mogli bi na taj način dakle prikupiti i obraditi podatke te na taj način uzeti u obzir povezane rizike sa ulaganjem. Što god su zakonodavci odlučili, po nama moramo se osigurati da se sva pitanja vezana uz transparentnost e, kvalitetno koordiniraju, to znači osloniti se na postojeće informacijske sustave, tamo gdje je to moguće te pomoći ulagačima da dođu do informacija na jasan način jasan i jednostavan način. U svakom slučaju standardizacija izvještaja i dokumentacije bi trebala biti osnova za ovo postupanje. Također, jedno kada se usvoji uredba, ESMA, će raditi u skladu sa dobivenim mandatom i bit će nam drago pripomoći kada gotovo to budemo mogli, dakle, tijekom zakonodavnog postupka za tehničke standarde, kao što uvijek kažemo, potrebno je izdvojiti dogledno vrijeme i e, kao što smo i ranije isticali, htjeli bismo da zato imamo 12 mjeseci, ukoliko je to moguće. Međutim, važno je da smo spremni raditi na svim, e, na, u svim područjima gdje mislite da je od, od važnosti naša tehnička ekspertiza. Hvala lijepo i radujem se vašim eventualnim pitanjima. Zahvaljujem. E, Kristof Čan. E, e, uvaženi članovi odbora Ekon, zastupnici u parlamentu, doista me je zadovoljstvo biti ovdje i razgovarati s vama na ovom panelu, jer Finance Watch e, svakako može pomoći odgovoriti na pitanje kako se može iskoristiti pouka iz financijske krize. Dakle, s Svrha Finance Watcha je da se stvori neovisan e, glas u javnom interesu koji bi mogao e, biti prototeža privatnom interesu o tome kakvu vrstu financijske e, industrije trebamo, kakvu vrstu reforme i financijskog sustava sa resursima koje imamo. Pokušali smo pokrenuti tu raspravu. Dakle, do sada se puno govorilo o korijenima i rezultatima kriza za posljedicu E, proizašla je međunarodna obveza na razini G20 za financijsku reformu i kako bi se osiguralo da ćemo izvući odgovarajuću lekciju. Komisija i parlament svakako su uspostavili e, mnoge reforme za stabilizaciju sektora i na to im treba čestitati. Ali ono što je važno za razumjeti je da većina reforma su e, mikroreforme koje su E, usmjerene na sigurnost individualnih financijskih e, transakcija, ali nisu makroprudencijalne, odnosno usmjerene na cijeli financijski sustav i njegovu sigurnost. E, dakle, reforma bankarstva u smjeni zapravo je nadomještena promocijom bankarstva u smjeni. Naime, e, cilj s zakonodavstva za financijski sektor je stabilnost kako bi se i rast i radna mjesta odgovarali, stvarali na održivi način, ali reforme nisu uspjele odgovoriti na e, kompleksnost financijskog sustava i financijskih uredbi, tako da je ostalo puno prostora za zaobilaženje propisa. CD4 dobar je primjer toga, naime nismo uspjeli e, e, riješiti se pretjerano kompleksnih internih modela i regulatorne arbitraže koja je s tim povezana. A ono što sada treba učiniti je dati e, veću ulogu e, jedna, jednostavnijoj metrici. Nismo uspjeli e, postaviti dovoljno visoke zahtjeve za kapitalom i sada vjerojatno kompenziramo stvaranjem još jednog sloja kompleksnosti putem procesa Bejlina. To me vodi do teme današnjeg saslušanja, odnosno sekuritizacija. Sekuritizacija i kriza nekad su se smatrali uzrokom i posljedicom krize, a sada sekuritizacija je u samom srcu novo pokrenute agente za rast i radne mjesta u Europi. I što se više raspravlja sada, e, a i više će se raspravljati u drugom panelu, pa ću ja sada govoriti o ovom pitanju koje je sada, za sada postavljeno, to je jesu li lekcije naučene, a odgovor jest ne. E, pokušat ću objasniti što se dogosilo prije krize i što se događa sada u odnosu na sekuritizaciju. Dakle, prije krize e, je do nesklada interesa između investitora i originatora zbog čega E, se e, propisi za sekuritizaciju nisu bili dovoljno strogi, znači 5% e, zadržavanja rizika nije bilo dovoljno da riješi ovaj sukob interesa i to je trebalo povećati na 20% ili više, a što bi se moglo postići samo vertikalnim rezom kroz sve tranše. A drugo pitanje je bila kompleksnost transakcija, posebice, posebice tranširanje stvara pretjeranu kompleksnost, sukob interesa između vlasnika raznih tranši. Treće pitanje je bilo preveliko pouzdanje u rejtinge rejtinških agencija i sukob interesa između rejtinških agencija i investitora. Dakle, lekcija koju treba ovdje izvući je dvostruka. Prvo, ulagatelje treba poticati da provedu svoj vlastiti due diligence, dubinsku analizu i snimanja, ne da se oslanjaju na vanjske procjene, a drugo, treba postojati tijelo koje će procijeniti ispunjavanje STS kriterija. I to bi onda tijelo trebalo vjerojatno biti javna agencija koja e, obzirom na svoju odgovornost koju će trebati imati prema ulagačima. Te na kraju pitanje sintetičke sekuritizacije. Naime, vodi se trenutna rasprava o tome da se omogući u okviru STS okvira. Evo da pojasnim to u jednom e, ukratko. Naime, niz e, akademskih e, radova, odnosno studija pokazalo je empiričkim načinom da sintetička sekuritizacija ima pozitivni učinak na jačanje sustavnih rizika europskih banaka, Franke i Kranen, Alen i Gale, Ude i Mišalak, te također kao što je BCBS i IOSCO ekstrem savjetovao, savjetovao samo true sale ili e, gotovinska sekuritizacija može biti prikladna za nešto što će se zvati STS, štoga, stoga sintetička sekuritizacija ne bi došla u obzir. To je konzistentno i sa okvirom ECB-a za, za operacije refinanciranja, gdje sintetičke sekuritizacije nisu prihvaćene kao kolateral od strane Središnje banke. Čak je i komisija u procjeni učinka je jasno rekla da sintetička sekuritizacija je isključena iz okvira zbog dodatne kompleksnosti takvih proizvoda, a bez obzira na to um, jer poduzimali se zbog uh, arbitraže ili ublažavanja rizika i da je potrebno dalje razraditi te kriterije. Stoga mi smatramo da rasprava o mogućem uključivanju sintetičke sekuritizacije u okvire STS-a treba biti zaustavljena i e, želimo da komisija slijedi e, načelo boljeg zakonodavstva kako bi dala dobar i odnosno prikladnu procjenu učinka i ispitala je postoji li potreba ako postoji da takva sekuritizacija dobije neki drugi tretman. Za zaključno, mi znamo koje su lekcije, ali očigledno kratko pamćenje imamo također Naime, ključno je shvatiti da misija još nije završena, da je puno toga preostalo za učiniti i da bismo trebali um, se uh, umjesto na kratko uh, ročni fokus uh, rasta BDP-a na račun buduće nestabilnosti usredotočiti na nešto drugo. Naime, E, trebamo e, se uzdržati od toga da odbacujemo akademske argumente kao relevantne, kao i ignoriranje argumenata nekih koji bi imali e, koristi od STS-a, koji tvrde ovaj put će biti drugačije. Te na kraju trebamo uvijek imati na umu da je dobro zakonodavstvo ključno za fer, učinkovito i funkcioniranje gospodarstava, a postići to je misija koja nikad nema kraja. E, zahvaljujem. Hvala Hvala lijepa na ovom izlaganju. Sada ćemo dati riječ e, našim, e, našim članovima odbora. Najprije zastupnik Pablo Zalba. Hvala predsjedniče. Hvala također i e, povjereniku, a hvala i drugim govornicima. Moramo nastaviti napredovati prema Uniji tržišta kapitala. To je jedno od osnovnih načela u Europskoj uniji, jer nam je potrebno da imamo više integrirana financijska tržišta i osim toga moramo biti puno učinkovitiji te moramo učiniti sve kako bi se povećao rast i ulaganja. To je naravno i ovo što je rekao povjerenik, a naravno ne smijemo pritom zaboraviti niti financijsku stabilnost. Što se tiče e, tržišta sekuritizacije e, sa e, ECD3, e, doće E, i doći će tu element tržišta kapitala. I zapravo e, moramo sagledati hijerarhiju pristupa. Mislim da je to e, jedan od ključnih elemenata našeg izvješća. Idealno bi bilo kada bi banke mogle jednostavno iskoristiti ono što je prvo na listi i i koristiti nadzor nad internim modelom. Međutim, e, to u praksi ne bi išlo lako. Odbor je iz Bazela e, sagledava sada mogućnosti može li se koristiti takav model internog nadzora ili se pak treba postupiti na više restriktivan način. U svakom slučaju ovdje E, bi se trebala koristiti jedna interna metoda. Mala i e, srednja poduzeća e, je nešto što su prioritet našeg izvješća, a to je naglasio i povjerenik u uvodnom izlaganju. Koje se druge mjere mogu još uvesti? kako bismo poboljšali situaciju za mala i srednja poduzeća. Postavlja se također i pitanje na koji način naše izvješća mogu pridonijeti financiranju malih i srednjih poduzeća. Hvala lijepa, Paul Tang ima riječ. Hvala lijepa. Dobro je da se organiziralo ovo saslušanje i jako je dobro čuti sve dionike koji govore o tome kako treba analizirati krizu i izvući zaključke iz nje. Povjerenik je rekao da je se radi o analizi prošlosti, koje se sada trebaju dati prijedlozi koji će biti dobri za budućnost. To je pravi pristup i e, ovim se pitanjima mora pristupiti e, oprezno. Drago mi je da su naši panelisti ovdje jer e, moramo razmisliti kako pristupiti svim tim pitanjima opreza. Lekcije iz prošlosti su važne, ali nisam uvjeren da je komisija baš sve lekcije koje se mogu izvući iz prošlosti uzela u obzir. Osim ovih nekoliko općih primjedbi, htio bih uputiti pitanje panelistima. Moje pitanje je za gospođu Ros iz ESME. Imam dva pitanja zapravo o transparentnosti. Prvo, Mislim da će industrija sama ustanoviti da nemamo jasne kriterije niti jasne sankcije. Ja se slažem s tim, naime, industrija kritizira ovakav pristup da li vi to razumijete zašto oni to rade i za, što možete napraviti da kriteriji budu i jasniji. E, rado bih čuo nešto i o tome, e, o transparentnosti. Dobro je što naglašavate da je potrebna transparentnost. Među bitnim lekcijama koje smo izvukli iz krize je bila upravo ona da je nedostajalo transparentnosti za sve dionike i zato je jako dobro da postoji jedna javna baza podataka. Vrlo je važno da investitori imaju pristupa o svim tim podacima. Ali ne mislite li da je vrlo važno da imam podatke i o pozicijama ulagača što se tiče boniteta, sa stanovišta boniteta ne bismo li trebali znati što je bilo s tim rizikom i može li se nositi s tim rizikom jer u e, teoriji sekurizacija je tu kako bi se podijelio rizik. Trebalo bi, dakle, to bude mehanizam stabilizacije, ali želim se uvjeriti da će u stvarnosti to tako i biti. E, ne znam, e, gos gospodin Najdam ili Nidam, ne znam jesam li dobro izgovorio vaše ime. E, drago mi je da ste u svom e, izlaganju govorili o e, čitavom nizu stvari s kojima niste zadovoljni u prijedlogu komisije i predlažete poboljšanja. S većinom toga što ste rekli mogu se složiti. Međutim, htio bi biti siguran da su neke stvari jasne. Vi ne želite sintetičku sekuritizaciju. Međutim, postoje različite vidovi sintetičke sekuritizacije. Ja se slažem da postoji opasne i dobre E, postoje dobri i opasni video sekuritizacije. Recite nam što mislite o njima. Hvala za dašli Fox. Puno hvala. Najprije zahvaljujem se našim panelistima i e, danas e, kolege iz ECR-a nisu ovdje koji su zaduženi za opitaj naši izvjetljučenija je Gospodin Kamal, vjerovali ili ne, danas je porotnik na Britanskom sudu. E, komisija želi povećati razinu sekuritizacije. Sa zanimanjem smo saslušali podatke o brojkama da europske e, obveznice imale e, jako dobar rating 0,9%, a one u SAD-u 16%. To je nešto što je jako indikativno. Da li mislite da rizik koji je vezan za sekuritizaciju prema sadašnjem uredbi o kapitalnim zahtjevima, da li se to odnosi na njihov vlastiti rizik ili se pak radi o drugačijim vrstama e, financiranja na veliko, uključujući i e, obveznice i državne obveznice. Zanima me također da li ovo što smo čuli znači da trebamo imati javno e, nadzorno tijelo koje će pratiti kreditni rating ili pa kapitalne zahtjeve. Ili e, je li govornik htio reći da želi neku e, javnu agenciju, agenciju iz javnog sektora koja će nadzirati agencije za kreditni rejting. Hvala lijepa. Sada Mihael Tojrer. Hvala lijepa predsjedavajući. Hvala komisiji kao i panelistima u ime kluba zastupnika ALDE. Javljam se u ime kolege Petera Ježeka koji danas nije mogao doći na sastanak i zato i govorim engleski jer ću pročiti što je on napisao. A to je što učiniti u e, situaciji posljed krize Finance Watch je e, privukao našu pozornost da ovakva situacija nije najbolja za mala i srednje poduzeća. Naime, to što ste napisali je nešto za što Petar Jezik želi pojašnjenje. Iako je situacija bolja, još uvijek postoje određeni crni oblaci i jako je važno da se napravi dobra atmosfera za gospodarski rast i ulaganja nakon krize. još uvijek e, e, se gospodarstvo nije dovoljno razvilo, ali ako se to promijeni treba ćemo financirati ekonomiju u rastu. Postoje ograničenja e, radi kapitalnih zahtjeva koje su sada nužna s obzirom na krizu, ali kada dođe do ciklusa rasta i kada e, mala i srednja poduzeća budu htjela ulagati i širiti poslovanje, što će se tada dogoditi. I drugo, e, europsko tržište bilo puno bolje od onoga u SAD-u 2007. godine. E, Peter Ježik naglašava da je rizik od 20% onaj koji neće omogućiti da STS e, okviri e, dobro funkcioniraju i ne bi li tada došlo do pomaka na druge tržište, e, ne bi li se javila opasnost da se Europa pretvori u neku vrstu tvrđave, što ne bi bilo dobro niti za kapitalna tržišta, niti za Europsku uniju, koja se bori da ostane konkurentna u teškoj svjetskoj konkurenciji. I na kraju E, pitanje za ESMU. Što vi mislite o stavu vijeća i izvjestitelja da e, sponzori SSPS moraju biti u Europskoj uniji? Je li to zaista nužno i vidite li bilo kakvu alternativu u odnosu na to? Hvala, Molis kod Kejto. Hvala lijepa, hvala svim govornicima, uključujući i povjerniku Hilu koji je međuvremeno otišao. Pozdravljam naročito eh, ono što nam je rekao gospodin Miller što se tiče pristupa financiranju. Da, neki od nas eh, zaboravljaju financijsku krizu i eh, daju preveliku važnost financiranju, našto kada se radi o izborima financiranja u financijskom sektoru, nego i da se zalažu za ljude koje mi predstavljamo. Ali moramo se usmjeriti na potrebe realnog gospodarstva, a ne na E, financijske usluge. Dakle, mi moramo rukovoditi onime što trebaju ljudi koje mi predstavljamo, a ne različite financijske institucije. To uvodno kažem jer mislim da je to rizik za nas političare kada ne radimo u interesu ljudi koji su nas izabrali. I to je upravo nešto što se sada vidi na dijelu u zemlji iz koje dolazim. No, dobro, Evo, nekoliko specifičnih pitanja. Da li je e, tražnje da se obnovi sekuritizacije nešto što dolazi e, od malih i srednjih poduzeća. Mi naravno želimo da mala i srednja poduzeća imaju pristupa e, potrebnom im financiranju, ali ako pitamo mala i srednja poduzeća, oni ne bi rekli da ono što im je najviše trebalo, je li to eh, najveći problem dodatno financiranje. U nedavnoj studiji 11% ih je rekao da im nedostaje financiranje, 25% da nemaju klijenata, što znači nije problem toliko financiranja, već općenito eh, da eh, gospodarstvo ne stoji tako dobro. Dakle, moja pitanja su vezana za činjenicu da mi ovdje jako puno govorimo o, izlaganju budućim rizicima, ali e, bile e, banke mogle zadržati e, zajmove na par godina. Jer e, problemi se pojavljuju u prvih par godina, to je činjenica. Bismo li mogli reći da smanjevanje rizika vezano za one koji izdaju sekuritizaciju, da to postoji i da tražimo dakle da jednu trećinu roka e, te obveznice postoje prije nego što im se dopusti sekuritizacija. Tko će certificirati sekurizaciju je također jedno pitanje. Naime, hoće li to biti neko javno tijelo, čuli smo čak i da može doći do samo certifikacije, autocertifikacije, što osobno mislim da ne bi bilo dobro za sigurnost i stabilnost tih projekata. Ili e, da li bi se radilo o tome da će se tim nadzorom baviti neko javno tijelo? Hvala. Marko Vali, izvolite. Hvala. Dakle, govorimo o krizi, krizi koja je prošla, krizi koja je još u tijeku, iako smo nešto naučili iz financijske krize koja je počela 2008. godine, onda vjerujem da je ona na neki način iskorištena da bi se provela jedna bankarska uredba, dakle na europskoj razini, međunarodnoj razini, koja umjesto da se koncentrira na izvore, razloga krize, da je dakle uzela na zub ovaj tradicionalni e, sektor kredita, dakle u bankarstvu koji je još i dugo odoljevao posljedicama krize i sada vidimo ovaj asset quality review, dakle koji želi napraviti SB gdje se rizik koncentrira na kredit umjesto na financijsko tijelo, dakle imamo tu obveznice koji postaju puno rizičnije. Prvo pitanje upravo u vezi s ovim. Ide li Bazel u dobrom pravcu? Ide li Europa u dobrom pravcu? Dakle, cijeli ovaj zakonodavni okvir ili se to radi zato što se djeluje pod pritiskom velikih financijskih bankovnih e, institucija. Dakle, idemo ka jedno, jednom zakonodavnom okviru koji će izazvati sistemske krize. Iz tog sa gledišta da, mogu reći da budući da ne možemo doista dobiti pravu odvo, pravo odvajanje ovih rizičnih i nerizičnih dakle, dijelova u banci i opet imamo instrument ovdje sada o kojem se govori, dakle sekuritizacija i nažalost analizom prijedloga komisije vidimo da i on u sebi sadrži brojna stajališta koje se mogu pobiti. Evo, to Slažem se u velikoj većini sa onim što je rekao gospodin iz Finance Watcha. Dakle, tranširanje, odnosno različiti profili rizika u jednom te istom e, paketu. Dakle, i ovaj postupak je doista mutan, a komisija nam s druge strane poručuje da je on transparentan. I nije mi jasno kako je to moguće. Potom su tu sistemski proizvodi, kao što je sekuritizacija, dakle, vezana na CDS, dakle, špekulativne instrumente, nema nikakve veze sa stvarnošću. I zanima me kako bi ovaj instrument mogao pokrenuti realnu ekonomiju i kako će se tvrtke moći koristiti ovim instrumentima, dakle, stvarati dakle, odnosno omogućiti zaradu bankama, banke koje se budu bavile ovim proizvodima će zaraditi gomilu novca. I onda ćemo se na koncu suočiti sa jako velikim problemima. I to će biti sistemski problemi koji će biti jako veliki i izazvat će još veću krizu. Umjesto da se problem ograniči, mi ćemo ga na ovaj način povećati. To je moje stajalište i htio bih čuti odgovor na svoje prvo pitanje, odnosno ne bi li smo se trebali koncentrirati na nadzor financijskog rizika, a ne na kreditni rizik. kredit, ukoliko se dobro upotrebljava, funkcionira, ali potrebno je dakle, urediti stvari da idu u dobrom pravcu. Hvala lijepo, Gerov Vanemans. Hvala lijepo. Zahvalio bih eh, gostima, naročito gospodinu Najdamu doista nizozemsko prezime. Brinu me neka upozorenja koje smo danas ovdje čuli, dakle ne samo vezano u sekuritizaciju, već i ona vezana uz razmjere ovoga što stvaramo. Dakle, ovdje sad održavamo javnu raspravu, tu je bio i povjerenik govorimo o europskom sustavu sekuritizacija i možemo se postaviti pitanje je li on potreban kada je riječ o stvaranju radnih mjesta i rasta. ESB se razbacuje novcem i sve se učinilo kako bi se novac mobilizirao. Imao fleksibilnu monetarnu politiku i ne vidim gdje je dodatna vrijednost ovog e, novog sustava. Dakle, koja je njegova gospodarska dodatna vrijednost? Može li se to na neki način izračunati? Znamo da se sekuritizacija koristi da bi se očistile bilance, da bi se stvorila tržišna vrijednost, ali koja je korist od sekuritizacije, dakle izvan djelovanja financijskih, operatera, kako ona funkcionira u stvarnosti, kako drugi od nje mogu imati koristi. Sekuritizacija je znamo tijekom krize bila instrument upravljanja regionalnim razlikama. Dakle, znamo da je američki problem Goldman Sachs izveo u, izvezao u Europu i unutar evropskog sustava i ublažavanje regionalnih razlika bi moglo dovesti do problema. Dakle, hoćemo li putem ovog europskog e, sustava sada biti suočeni s tim problemom, dakle, hoće li ovo ublažavanje regionalnih razlika, dakle, ugrožiti europski sustav? Thank you. Hvala. Sad ćemo dati riječ našim gostima. Hvala, hvala lijepo svima koji su se javili za riječ. Doista neka zanimljiva pitanja. Ja ću nastojati odgovoriti na sve. Prije svega vezano u zakonodavni okvir, dakle kriterij ocjenjivanja onoga što je sigurno, transparentno i stabilno. Potrebni su jasni kriteriji koji će biti specificirani u uredbi i onda nadalje specificirani u samoj prijavi. Dakle, to bi nam omogućilo standardno tumačenje odredbi dakle, na nacionalnoj razini. To je potrebna dodatna konvergencija kako bi tu postignuli regulatornu arbitražu. Mislim da bi to bilo dosta važno. I tu smo imali mogućnost dakle, posredničke uloge ESME i ova vrsta mehanizama bi bila ključne važnosti da se izbjegne regulatorna, dakle, arbitraža, tako dalje. Što se tiče transparentnosti, to je doista najvažniji element. Ja sam poprilično o tome govorila u svom izlaganju. Govorili smo o transparentnosti um, prema ulagačima, ali vi trebate znati gdje se točno nalazi rizik. Iz osobnog stajališta mogu reći da su to važni elementi koje valja uzeti u obzir. Hoćete li razviti jedan novi sustav e, prikupljanja podataka? To je nešto što se može uzeti u obzir, ali danas nemam konkretan odgovor na to pitanje. Što se tiče pitanja ocjene rizika, ne bih sada ulazila u tu raspravu, jer je to nešto se tiče bonitetnih instrumenata, dakle ne nadzorne uloge, to će govoriti neko drugi iz panela. Potom što ovdje pokušavamo riješiti, pokušavamo dobiti dakle financijska sredstva za mala i srednja poduzeća. No, oni vjerojatno neće sami sekuritizirati pozajmice. Ovdje govorimo o bankama koje će sekuritizirati dakle, nešto o svojim bilancama i onda na taj način ponovo posuđivati novac tvrtkama Postoje tu razni brojčani pokazatelji koji je opseg ovih mjera, ali moramo se osigurati da banke nastavljaju dakle financirati male i srednje tvrtke i da one nastave sa takvim djelovanjem. Potom smo imali još dva pitanja. Jedno je bilo zašto se fokusiramo na E, autorizaciju, dakle ovdje u Europskoj uniji možemo se pozabaviti dakle samo onima dionicima koji se nalaze u Europskoj uniji. Dakle, to se razlikuje od e, dakle, registriranja ulagača moramo se također osigurati da i oni kroz dubinsku analizu, dakle snimanje, e, utvrde što je sekuritizacija, što nije. Potom, kad je reč o certifikaciji, to je teško pitanje, dakle kao i najbolji način da se to napravi. Pa, zasigurno dobrovoljni sustav eh, je nešto što je lakše provesti, ali ima i određene nedostatke, dakle kako sami možemo procijeniti ili nešto STS ili nije, dakle unatoč dobrim standardima. Koliko imate pružatelje usluga treće, dakle ne svojevrsnu treću stranu, koje su regulirane, odnosno eh, raspolažu zajedničkim javnim standardima za takvo nešto i ukoliko govorimo o takvom javnom tijelu, dakle to je nešto se može urediti na nacionalnoj razini, već imamo odobrenje prospektusa, dakle, ili E, zakonodavni okvir vezan uz poslovanje banaka, ali tu se vraćam na ono što sam prije rekla, koliko to učinite na nacionalnoj razini, onda vam je potreban dakle, ve, dosta velik e, instrument, odnosno nadzorni mehanizam kojim ćete to popratiti. Hvala. Hvala vam na svim pitanjima. Ona su doista raznolika. Govorio bih na dakle, pitanje vezano uz eh, sekuritizaciju u Europi. Da, one su dobro, poslije dobre rezultate, ali to nije bio slučaj kada se njima trgovalo. Dakle, tu je bilo iznenađenja, dakle, do 80% u nekim slučajevima. Na našem evropskom tržištu sekuritizacija, govorimo o onima, koje se mogu, eh, kojima se može trgovati, dakle, koje bilježe dobre rezultate, Ukoliko se to mora oživjeti, onda je nešto tu pošlo po zlu u tom sustavu. Ukoliko je došlo do pada tržišne e, cijene ili stvara velike e, gubitke u bilancama. Imamo dakle svima dobro poznata situacija do koje tu može doći vezano uz gubitak povjerenja. Dakle, potreban je zakonodavni okvir koji će, u koji će se inkorporirati lekcije iz ove, za polke izvučene iz ove financijske krize. To nama to sad nije slučaj, dakle, sa ovim prijedlogom i to zasigurno nije jednostavno urediti. Što se tiče sintetskih proizvoda, želimo da oni e, budu izbačeni iz okvira STS-a. Nisu jednostavni, nisu transparentni i nisu standardizirani. Da, postoje dvije vrste sintetičkih proizvoda, dakle arbitraža i bilanca, ali često je teško napraviti razliku između ovih e, dakle, pozitivnih i negativnih elemenata. Potom javno tijelo kolegica je to iskomentirala, dakle vezano uz certifikaciju. Tu dijelimo neke zajedničke ideje, međutim zbog čega bi bilo dobro imati javno tijelo? Pa zato što znamo da privatne inicijative ne bi funkcionirale na odgovarajući način, da bi došlo do konflikta. Vidjeli smo kreditne ove kreditne agencije, da su to privatne firme koje daju neke certifikate dakle da ocjenjuju kreditni rating, vidjeli smo već kako to djeluje. Ako govorimo o javnom interesu, onda je potrebno nekakva vrsta javnog tijela. Međutim, ukoliko to nije moguće, onda bismo htjeli da ulagači sami naprave, odnosno provedu to dubinsko snimanje. Međutim, sve dok postoji transširanje kojim se može, dakle, izmijeniti ovaj proizvod, dakle dvostruko B, trostruko B, dakle vezano uz e, investicije, uz e, kredite, dakle, a tu na vrhu postoji, dakle, možda dvostruko A i onda tu ne bismo i koliko oni kupe taj papir, misle da je netko obavio dobar e, posao i onda se napravi velika greška, dakle kao 2007. i 2008. kupit ćemo trostruke a obveznice koje imaju nizak kreditni rizik i ukoliko dođe do problema, zato što se ovim instrumentom može trgovati, onda ćemo ga moći iznova prodati na tržištu, ne to na sekundarnom tržištu. To su složeni instrumenti i kao način postupanja je iluzija. Likvidnost nestane ovako tijekom krize. Dakle, postoji dakle, oscilacija koja se treba uzeti u obzir kada je riječ o tranširanju, a ulagači možda nemaju vlastita e, sredstva dakle, kojim bi mogli provesti dubinsko snimanje. I mi bismo htjeli da oni, da oni budu dugoročne prirode, dakle da ne budu kratkoročni kao što se do sad radilo, dakle da se oni odmah e, iznova prodaju i e, uvijek je tu izlaz iz ovakve situacije nedovoljan i nije jasan. Što se tiče gospodina zastupnika iz Njemačke, koji je rekao da nije bilo problema vezano uz pristup kreditu, da sada smo utvrdili da nedostaje potražnja. I ono što bih još jednom htio naglasiti je da kada pogledamo sekuritizaciju i uniju tržišta kapitala, dakle u odnosu na tradicionalni bankovni sustav, Njemački bankovni sustav sa tradicionalnom blizinom, dakle banaka, štedionica, jako dobro obavlja svoj dio posla za njemački srednji sloj. Dakle, tu ne vidimo probleme za tradicionalni model bankarstva, da pronađe financijska sredstva kada jednom dođe do ponovnog rasta, barem vezano uz male i srednje tvrtke u Njemačkoj. Slažem se što je rečeno vezano uz financijska tržišta, ona su daleko manje stabilna od ovakve vrste bankarstva i to iz jednostavnog razloga. One nemaju potrebe za investiciju u budućnost onoga tko koji pozajmljuje. Dakle, važno je prodati i to zna dovesti do sistemske krize. Koja je dakle, dodatna ekonomska vrijednost STS-a, pa definitivno postoji jedna, ali samo za ove velike institucije koje ne, ne bi smjele nikada propasti, ali zasigurno ne vrijedi za male banke i za realnu ekonomiju. Dakle, sekuritizacija duga e, malih i srednjih tvrtki, malih i srednjih tvrtki u SAD-u jako loše stoji. Očekivalo se da bi to moglo funkcionirati Europi, ali evo sada se postavlja pitanje je li to sve nerealno imate 20 i više poreznih sustava, jezika, jednako tako tih stečajnih zakona. Dakle, nisu ista pravila za Njemce, Španjolce, Grke i tako dalje, za njihove tvrtke. I čini mi se da je ovo zbilja poprilično optimističan, doduše pokušaj. Thank you. Now... Hvala. A sada možemo preći na drugi dio našeg sastanka. Znači, može li sekuritizacija oživjeti tržište? prvi će govoriti gospodin Adam Farkaš, izvršni direktor EBE, Europskog bankovnog tijela. Po pet minuta svatko, izvolite. Zahvaljujem na riječi. Uvaženi zastupnici, članovi odbora Ekonu i MEBE, želim zahvaliti na pozivu na ovo javno saslušanje o sekuritizaciji, a koja je tema od velike važnosti za funkcioniranje financijskih sustava. I razmišljajući sada o Kristofovom prethodnom e, izlaganju, pokušat ću e, nekako pridonijeti povratku povjerenja. Dakle, sekuritizacija je nešto čime se bave i globalno i europsko regulatorna tijela već niz godina. U Europskoj uniji glavni cilj je ovdje jačati razvoj tržišta kapitala i time jačati gospodarstvo Europske unije. I drago mi je vidjeti da i europski i globalni predlozi u kontekstu Bazela o kvalifikaciji e, okvira sekuritizacije se temelje na preporukama EBE iz e, 7. mjeseca 2015. znači STS, jednostavno transparentna i standardizirana sekuritizacija je jedan od nekoliko dosija koji su razvijeni na razini Europske unije, a koji su potaknuti u Bazilu i u Oskovu i e, drago nam je što će se e, međunarodno implementirati i da se sve temelji na predlogu baš EBE. Dakle, da, pozdravili smo legislativni predlog Europske unije o sekuritizaciji koju je komisija prezentirala na jesen, koji je sad predmet pregovora u Europskom parlamentu. Mi smatramo da su ove prijedlozi sveobuhvatni, dobro i tehnički dobro strukturirani. A posebice bih želio naglasiti, odnosno spomenuti tri elementa, tri postignuća ovih prijedloga, a koji su posebice važni. Prvo, tu se e, definira nova klasa sekuritizacije, STS sekuritizacija, koja e, e, se temelja na jednostavnosti, standardizaciji i transparentnosti koji žele uhvatiti i ublažiti glavne pokretače rizika sekuritizacije, kao što je pokazala kriza, a to je dio u kojoj je sadržan u uredbi o sekuritizaciji. Drugo, Prijedlozi jačaju osjetljivost e, na rizik e, kapitalnih zahtjeva banaka i predlažu osjetljivije postupanje prema e, transakcijama STS, tako ako bi se prepoznala niži rizik takvih visokokvalitetnih transakcija i posebice da je jačaju konzistentnost propisa u cijelom sektoru i definiraju temeljne uvjete za dobro funkcioniranje preko sektora. Sekuritizacija je važna tema za EBU e, jer je to uglavnom bankovni proizvod, e, a banke su ključni igrači na tržištu sekuritizacija jer i pokreću sekuritizaciju, a uz druge vrste ulagača također su relevantni investitori ulagači u te proizvode. Nadalje, sekuritizacija je važan kanal za diverzificiranje izvora financiranja banaka i za transfer kreditnih rizika iz bankovnog sustava na druge e, dionike na financijskom tržištu. Te na posljedku ključni element e, okvira sekuritizacije STS tipa je uspostavljanje tretmana STS sekuritizacije koji je osjetljiv na rizik. Znači, tu se uspostavljaju vrlo e, dobri zahtjevi koji su temeljeni na riziku za sekuritizacije koje imaju banke. EBA je jedna od vodećih europskih regulatornih tijela sa širokom tehničkom ekspertizom u području sekuritizacije kao i u razvoju sintetičkog okvira. Objavili smo niz izvješća i smjernica po toj temi, uključujući u 2015. izvješće o ST sekuritizaciji s kriterijima za kvalitetnu sekuritizaciju, razvili okvir za preferencijalni i prudencijalni tretman tih proizvoda, Također izvješće iz prosinca 2015. o sintetičkoj sekuritizaciji koji daje pregled tržišta i temelje sintetičkih proizvoda i analizira prijedlog o preferencijalnom, e, tretmanu određenih tipova sintetičke sekuritizacije koji se temelja na zajmovima za male i srednje tvrtke. Za, nadalje e, izvješće i najbolje prakse o sekuritizaciji i riziku e, iz travnja 2016 a što je slijedilo za izvješćem iz e, prosinca 2014. i smjernicama o e, prenosu rizika za sekuritizaciju iz 2014. E, Uz tehničku ekspertizu i ono što je odrađeno do sada i bankovni fokus sekuritizacije, vjerujem da ćemo mi moći dati dobru podršku politikama razvoja sekuritizacijskog okvira u legislativnom procesu i da ćemo to činiti i dalje. Također pažljivo smo pratili razvoj sekuritizaciji, pitanje sekuritizacije u parlamentu i sa interesom čitali prijedloge izvjestitelja ovog odbora prošlog tjedna. I želim evo nešto reći o nekim e, predlozima koji se nalaze u tim prijedlozima. E, dakle, tri kratke točke. Prvo, što se tiče pitanja certifikacije i ispunjavanja STS kriterija, Zadovoljni smo općim pristupom iz nacrta izvješća da primarna odgovornost u odnosu na ispunjavanje zahtjeva je kod kretatelja investitora, a utvrđivanje poštivanja STS kriterija i supervizorna i regulatorna konzistentnost su ključni za učinkovito funkcioniranje okvira i vjerujemo da EBA treba igrati ulogu osiguranja tog poštivanja STS kriterija te davati smjernice o njihovom tumačenju, a uzimajući u obzir tehničku ekspertizu koju EBA ima u tom području. Drugo, što se tiče sintetičke sekuritizacije, podržavamo mandat za EBA izvješća o uspostavljanju okvira za STS sintetičku sekuritizaciju i to je mandat koji bi se odnosio na budućnost jer e, znamo da to treba učiniti sada na vrlo pažljiv način. Također, zadovoljni smo to što vidimo što naši tehnički prijedlozi što se tiče tehničkog preferencijalnog tretmana sintetičke sekuritizacije izvješća prošlog prosinca je uključeno u nacrt izvješća, a posebice preferencijalni tretman transakcija gdje privatni investitori daju zaštitu, kreditnu zaštitu u gotovini. I također želimo da se razvije okvir za sintetičku sekuritizaciju i idealno bi bilo više vremena za taj razvoj kako bismo mogli skupiti više dokaza s tržišta i dalje informacije o provođenju sekuritizacijskog okvira. Treće, što se tiče zadržavanja rizika, sa zadovoljstvom kažemo da većina preporuka EBA, EBA o zadržavanju rizika je E, iz Tehničkog savjeta iz prosinca 2014. je nešto što su izvjestitelji uzeli u obzir. Što se tiče kalibracije postotka, zadržavanja rizika, vjerujemo da 5% postotak je prava ravnoteža i na pravi način e, usklađuje interese izdavača, izdavača i ulagatelja a isto tako omogućuje izdavateljima da prebace odgovarajući kreditni rizik i ispunave, ispune regulatorne propise. A veća razlika, veća razina zadržavanja rizika treba biti tretirana pažljivo, treba naći e, odnos između uspostavljanja bonitetnog tretmana i sprečavanja nenamjeravanih posljedica u funkcioniranju tržišta. Upućujem još na zaključke studije iz 2009. nakon poziva komisije gdje se nije moglo naći dokaza da promjena u ovom postotku od 5% bi e, poboljšao e, ovaj balans interesa. I na kraju želim još reći da mi podupiramo paket za sekuritizaciju i vjerujemo da je to dobar balans između E, bonitetnih ciljeva s jedne strane i e, sprečavanja nenameravanih posljedica na tržištu s druge strane i to je ključna komponenta u procesu oživljavanja sekuritizacijskog tržišta i zahvaljujem e, na ovoj prilici da vam se obratim u ime EBE i želimo dalje podupirati europske institucije u razmatranjima ovim politikama te hvala na pitanjima. Hvala lijepa. Sada dajem riječ E, Steve Candyu koji radi u Santanderu kao jedan od direktora. Hvala lijepa što ste me pozvali e, da govorim na temu koja je vrlo važna za realno gospodarstvo u Evropskoj uniji. Santander radi već dugi niz godina u Europi na pitanjima sigurizacije tvrtka majka i naše filijale imaju 13 djeluju 13 zemalja i tamo e, se bave različitim e, davanjem kredita od stambenih kredita do e, zajmova koje damo tvrtkama, sve do naše široke palete, uključujući i kartično poslovanje. I problemi koji su nastali su oni koji su zapravo bili kriva sekuritizacija i zato je dobilo jako lošu jako lošu sliku e, o, se stekla jako loša slika o sekuritizaciji i zbog zapravo malo brojnih e, krivih poteza tržište u Europi i je također imalo problema. Europska tržišta imaju opretnu politiku za diversifikaciju izvora financiranja. To mogu biti različiti instrumenti uključujući i dionički kapital. Sekuritizacija omogućuje našim bankama da upravljaju rizikom i da kapital e, prebaci na naše klijente u cijeloj Europi. To je zato što je sekuritizacija jedinstveni izvor financiranja koji omogućuje bankama da podijeli dio rizika imovine koja se sekuritizira sa institucionalnim ulagačima i na taj način ponude veće kredite našem klijentima, uključujući malim i srednjim poduzećima. Mi u Santanderu koristimo dvije vrste sekuritizacije kako na veliko, tako i sintetsko. Mislimo da su oba pristupa oba vida ispravna i e, da se na taj način tržišta kapitala više uključuju u financiranje realnog gospodarstva. Investitori nam kažu da im je drago da postoji sekuritizacija zbog toga što se financira realno gospodarstvo, a da se pritom ne stvaraju složeni financijski instrumenti. A isto tako radi se i o proizvodima koji imaju malu korelaciju sa onim vrstom rizika koji postoji u drugim ulaganjima. Isto svih tih razloga Santander i mnogi drugi koji su aktivni na tržištu htjeli su da se ponovno obnovi europsko tržište sekuritizacije koje će ići na dobrobit realne ekonomije i koja će e, ići na dobrobit e, onima kojima će se zajmovi dati i na taj način će omogućiti gospodarski rast u Europi. Mi također želimo za sekuritizaciju najbolje e, postojeće norme koje će odražavati najbolje prakse na tržištu. I e, Santander vrlo aktivno radi našim, e, s našim investitorima i daje im e, uvijek sigurnost da su kupili najbolju imovinu. Postoji i europsko skladište tih podataka. Mi želimo da smo takvom bazom podataka dali najbolju moguću informaciju kako bi investitori znali što kupuje. Na kraju mi surađujemo i s drugima na tržištu e, kako bi smo imali dobre regulative kako bismo imali dobra pravila i, i izbjegli greške iz prošlosti. E, zaista nas jako ohrabruje vaš e, prijedlog. Mi smo radili sa svim našim partnerima kako bismo ponudili ono za što se nadamo da su konstruktivni komentari kako bi STS postao izrađen na najbolji mogući i siguran način. Za vas, vas molim da uzete u obzir naše sugestije i isto tako ono što nas brine, kako STS paket ne bi na nepravidan način e, bio loš za one e, banke u Europi koje zaista žele koristiti sekuritizaciju. Pretjerana pravila i pre stroga kapitalizacija zaista bi išli na uštrb tog načina financiranja i rada u globalnoj ekonomiji. Zahvaljujem. E, sljedeći govornik je gospodin Majsme, e, Landesbanka Baden-Württemberg. Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi zastupnici. Ako dopustite, ja bih e, iskoristio ovu priliku da pokažem koji su potencijalni učinci predloženog sekurizacijskog okvira na financiranje tvrtke korištenjem ABCP-a. U Europi ABCP se koristi kao instrument financiranja realnog gospodarstva. Naime, tvrtke prodaju svoje prihode u ABC program, a program refinancira njihovu kupnju izdavanjem kratkoročnih komercijalnih vrijednosnica. Prihodi koji se prodaju uglavnom su prihodi iz redovnog poslovanja e, dotične tvrtke ili primici od leasinga kojim se podupire prodaja njihove prodaje e, robe. To može se raditi o e, strojevima, poslovnoj opremi, e, vozilima ili bilo koje vrsti roba ili usluga. U mnogim slučajevima dužnici i najmoprimci za ABCP transakcije su male i srednje tvrtke. Dakle, Multiseller ABCP programi su važan alat za izravno financiranje realnog gospodarstva, realne ekonomije. Kao što možete vidjeti na slajdu, e, Multiseller ABCP e, programi su europski instrumenti koje uspostavljaju europski sponzori za financiranje europskih tvrtki. 80% imovine u europskim programima e, dolazi od prodavatelja iz realnog gospodarstva Europe. Sponzorska banka ABCP programa vodi programi, kao što je najvažnije, pokriva sve rizike u ime investitora, odnosno za ulagača. I upravo zato to zovemo fully supported, u potpunosti poduprti. E, upravo činjenica je li neka ABCP transakcija STS ili ne znatno utječe na kapitalne zahtjeve sponzora i s time na troškove financiranja u realnom gospodarstvu. Dakle, kao što možete vidjeti na drugom slajdu, ako to možete pročitati, <laughs> prostite, tipične transakcije s leasingom e, obično imaju povećanje rizik, ponderiranja rizika sa 8% na 45% ako nisu STS. Ako pak jesu STS, rizično ponderiranje bi se i dalje više nego stručilo na 30%, a isto se odnosi i na primitke iz redovnog poslovanja gdje se ponderiranjem rizikom diže sa 20% na 60% za ne STS transakcije i na samo 40% za STS e, instrumente. Sljedeći problem je da nacrt izvješća o CRR amandmanima zabranjuje korištenje ERBA pristupa temeljenom na eksternom rejtingu. Umjesto toga mora se koristiti standardizirani pristup za gotovo sve europske e, banke sponzore ABCP-a to bi značilo da postojeća metodologija, znači pristup interne procjene se više ne može koristiti. I preliminarne kalkulacije pokazale su da standardizirani pristup e, može voditi do znatno e, višeg ponderiranja rizikom i većih troškova za realno gospodarstvo. Kako bi se zadržala pouzdani i stabilni ABCP financijski alat u korist realnog, realne ekonomije, moramo dobro definirati STS. Znači, ako instrumenti za likvidnost u prosječnim ABCP transakcijama nisu STS, jednostavno tržište bi prestalo postojati kako bismo isključili negativne učinke na tržište leasinga, koje je tržište koje uglavnom koriste male i srednje tvrtke, nadalje trebamo se uzdržati od neodgovarajućih ograničenja maturiteta, odnosno dospjeća e, dotične imovine, što znači da te ograničenja žele e, spriječiti neusklađenosti e, dospjeća između imovine i ABCP-ova. Međutim, želim reći da zbog pune potpore e, u smislu likvidnosti od strane sponzora, investitor već je zaštićen od tih neusklađenosti. Dakle, važni zastupnici, kako bi se zadržale dobre mogućnosti financiranja za male i srednje tvrtke, uredba o STS-u mora pažljivo razmotriti učinak na realnu ekonomiju. Europska udruga javnih banaka European Association of Public Banks dala je prijedloge da se na odgovarajući način izmijene dotične uredbe. Stoga bismo doista cijenili priliku da sa ekonom ove predloge raspravimo u veći detalj i zahvaljujem. Thank you very much. Zahvaljujem. Bila je mala eh, razlika između općeg pristupa vijeća i parlamenta, ali dobro. E, to je recimo korisno raspraviti kako bi se bolje razumjelo. A sljedeći govornik Jan Bell e, koji će govoriti o e, Prime Collateral Securities. Hvala vam što ste nam dali priliku da se danas obratimo. Kada e, smo osnovani, tražilo se da odgovorimo na pitanje postoji li sigurna sekuritizacija koja da kako ne izgleda. A vidimo da je pitanje i sada jako aktualno. Naše intelektualno putovanje u pokušaju potrage za odgovorom jest E, započelo sa e, utvrđivanjem štete koju je izazvala sekuritizacija u krizi 2007. i 2008. Uloga, dakle, u, tam, u, u kreditnoj krizi, u krizi vezanoj uz hipotekarne kredite, uz cdo što je ono što ih je učinilo tako opasnim instrumentima? Je li to sama sekuritizacija koja ima mane? Je li to imovina koja je bila sekuritizirana i što učiniti da se to više ne ponovi? Dakle, detaljna analiza dakle, koja je uzela u obzir evropsku, australsku i japansku sekuritizaciju, pokazala je da sekuritizacija sama po sebi nije opasna. Mm, prema dostupnim pokazateljima utvrdili smo da je moguće da ona bude siguran instrument. Naša analiza koja se ogleda i u radu javnih tijela kao što je EBA pokazuje da kumulativni efekt e, sekuritizacije može dovesti do krize. Postoje dakle određene mane u sustavu. Imamo modele u kojima e, banke raspolažu modelom koji sadržava loše zajmove, potom je tu zloporaba sustava i posezanje za resekuritizaciju, potom oslanjanje tržišta na refinanciranje umjesto na ulogu pozajmljivača, te nedostatak transparentnosti kod nekih ulagača koji su prodavali toliko e, složene instrumente da je bilo nemoguće razumjeti ih. Trebali bismo u svakom slučaju pokušati ponovno oživjeti tržište sekuritizacije Europe. I pitanje koje si postavlja danas odbor i koje će se postaviti tijekom idućeg razdoblja, dakle, koje su pouke koje je STS izvukao iz krize. Imamo u trenutnom prijedlogu određene odredbe koje pokušavaju ispraviti dakle mane koje smo utvrdili tijekom financijske krize. Znači li to da ovaj prijedlog može oživjeti tržište sekuritizacije u Europi? A tu postoji određena sumnja, dakle, imamo još neke elemente koji nedostaju u prijedlogu. Tu su prije svega tržišni mehanizmi koji će omogućiti ulagačima da sigurno ulažu, to još uvijek ne postoji. Pročitali smo nedavno izvješće izvjestitelja da koje se fokusira na činjenicu da ulagač treba obaviti dubinsku analizu kako bi vidio stope rizika te kako se ne bi previše oslanjali na treće strane koji bi trebali učiniti nešto što spada u osnovnu zadaću ulagača. Također vidimo u izvješću da bi o E, e, institucije trebale odgovarati za informacije koje šire i mi se s tim slažemo. Međutim, također ističemo dakle, da su potrebni zajednički mehanizmi tržišta za certifikaciju koji će im omogućiti da rade u skladu sa odredbama. Dakle, to se e, nešto razlikuju od uobičajene kreditne analize. Potrebna je mehanizam sličan onom e, revizije, dakle, konsolidirane, dakle, operateri na tržištu, slični onima u MIFID-u koji bi mogli, mogli dakle, vršiti ovu analizu. Također, izvjestitelj zaziva nešto što zove jedinstvenim jedinstvenim e, dakle, jedinstveno točkom za e, tumačenje onoga što bi trebalo biti, e, što bi trebalo biti jedinstveno europsko tržište, te je tu također ideja o stvaranju repozitorija podataka sa osnovnim informacijama. I rado ću, evo, to bi bilo sve s moje strane, rado ću odgovoriti na pitanja ukoliko ih budete imali. Thank you very much. Uh, Hvala lijepo. Riječ ima Daniela Gabor, dakle ona je, a predaje na uh, sveučilištu u Bristolu, izvolite. E, evo, <laughs> bolje ide kada upali mikrofon. Zahvaljujem Europskom parlamentu na ovom pozivu. E, pitali ste nas da odgovorimo na pitanje može li jeste sekuritizacija oživiti europsko tržište i želim uzeti obzir dakle i razmotriti dvije stvari. Prva je ako ćemo koristiti javne intervencije kako bismo oživjeli tržište koje su onda prednosti toga, što se tiče ponude, kaže se da sekurizacija STS tipa bi omogućila malim srednjim tvrtkama pristup financiranju i jačala rast, ali znamo iz anketa ECB-a da su male i srednje tvrtke u Europi više zabrinute za potražnju za proizvode, a manje za financiranje a imamo i dokaze da male i srednje tvrtke bolje funkcioniraju u zemljama s većim brojem malih banaka kao što su kredno štedne zadruge i tako dalje. Tako da je za SME-ove stare vrste banaka su e, glavni odgovor za financijske potrebe, a ne kapita, tržišta kapitala. Ako pogledamo prošlost, sve druge vrste ponuditelja kredita za više idu u korist onima koji kupuju kuće ili trajnu robu, ali to možda nije uvijek poželjno sa makroekonomskog gledišta. Ako, na primjer, prirodnosti rastu mjehura nekretnina. Također, znamo da će trebati prilično dugo dok se ne uspostavi istinski europsko tržište sekuritizacije. Naime, postoje mnoge prepreke e, okupljanju zajmova preko granica, e, tako da u trenutku kada će njemačke mala tvrtka i grčka mala tvrtka moći koristiti isti e, instrument, instrument još daleko od nas. Drugo pitanje. Znači, ne samo da će STS oživljati samo nacionalno tržište sekuritizacije, sve dok e, institucijski investitori mogu kupovati sekuritizirane instrumente preko granica. Znači ja ovdje zapravo vidim najveći učinak ovog sekuritizacijskog plana. Naime, zelena knjiga o CMU kao i e, dokument ECB-a o sekuritizaciji pokažuju da postoji insti rastući e, institucionalna potražnja za STS e, procesom Naime, e, uključivanje mirovinskih fondova tvrtka za osiguranje investitora sa niskom zaduženošću i koji malo vise o dugoročnom financiranju bi poboljšalo robustnost sekuritizacijskih tržišta. Ali tu treba biti pažljiv jer za institucionalne investitore sve će biti važnije da STS proces e, stvara e, vrijednosnice koje se može trgovati na likvidnim tržištima. Na primjer, to je stava Udruge za financijska tržišta Europe od objave zelene knjige naime. E, nestabilnost cijena veća na nelikvidnim e, tržištima i to se pojavljuje na bilancama institucijskih ulagača jer prema propisima o računovodstvu oni moraju cijeniti imovinu po marketinškim cijenama. Znači, Gubici u europskoj sekuritizaciji 2007-2008 gravnom su bili zbog tog zahtjeva, zbog tržišne cijene i tu upravo istraživanje e, Bank of England pokazuje da e, poticaj računovodstveni za tvrtke koje recimo e, za tvrtke da se kupuje tijekom dobrih vremena, a prodaje tijekom loših vremena, a to jača fragilnost jer upravo zato likvidnost nestaje kad je najpotrebnija. Znači, likvidnost tržišta je jedan vrlo iluzivan koncept e, i to je svima jasno. Lako je i e, američko tržište državnih dionica koje je najlikvidnije na svijetu nije imuno na iluziju likvidnosti. Kako ćemo mi onda reći da će ovih 55 kriterija to učiniti za STS sekuritizaciju? E, jer kad nestane likvidnost to je jako važno za sve koji imaju sekuritizirane imovinu. Znači ovdje je Europski parlament suočen sa teškom odlukom, ali politika je jednostavna. Znači kada glasate o kriterijima za definiciju STS-a, glasate za javnu sigurnosnu mrežu koju treba staviti ispod tržišta STS-a u Europi. Jednostavno države ne mogu dopustiti socijalne troškove propadanja privatnih eh, mirovina ili osiguravajućih eh, društava ili će morati koristiti bilancu države ili također banku, središnju banku kao e, kupca u krajnjoj nuždi u slučaju krize. Znači, što se šire interpretira STS, šira će biti i ova sigurnosna mreža i tu je ključno napraviti dobru procjenu učinka i uzeti u obzir stajališta svih dionika. Hvala lijepa. Mislim da smo e, čuli vrlo zanimljiva izlaganja koja su bila odlična, a sada riječ imaju zastupnici najprije Pablo Zalba. Ja ću govoriti ime kolege Otmara Karasa. Sekuritizacija u EU uniji je bila značajni instrument za e, gospodarstvo i e, europska sekuritizacija se jako dobro nosila s krizom. Europski e, su dionice dobile trostruki A rating, e, što je bilo puno bolje nego europske državne obveznice. Cilj bi sada bio da se ponovno povrati pouzdanje u e, te financijske instrumente u Europi. Esta sekuritizacija bi trebala postati imovina koja bi imala e, klasu 1. Mi ćemo stvaranjem sekuritizacije pridonijeti europskom gospodarstvu i stvoriti više stabilnosti. I e, zato treba dobro analizirati e, sve što je bitno e, za klijente u svim aspektima, uključujući i sekuritizaciju. Treba spriječiti da se kriminalci mogu koristiti e, tim instrumentom e, i isto tako treba paziti na situaciju na međunarodnom planu. Moramo također razmotriti i rizike da li e, ako se napravi dubinska analiza, e, kakav ćemo rezultat dobiti u odnosu na druge opcije i mogućnosti ulaganja? I e, da li bismo trebali tražiti da se zato daju svi podaci koji će biti e, dovoljno transparentni e, kako bi se izbjegli problemi i e, za slučaj problema kako se sankcije trebaju uvesti. Prema MIFID-u samo investicijske tvrtke mogu sudjelovati u projektu sekuritizacije Jeste, kao sponzori. Je li to pravilan pristup ili se pak područje primjene može e, proširiti i na druge fondove u Europi? Programi ABCP e pokazali su se dobrim za mnoge tvrtke različitih veličina u Europi i pozitivan je znak da ih Europska komisija uključila u svoj prijedlog. Moramo dakle isključiti imovinu, odnosno aktivu koja dozrijeva kasnije i zato se moramo pitati je li ovaj ispravan način za pravilnu dozu rizika. Cilj sekuritizacije jest da se raspodijeli ravnomjerno rizik među raznim stranama a uvođenje 20% umjesto 5% mislim da je neispravan pristup. Možete li nam nešto više reći o tome? Puno vam hvala. Hvala lijepa. A sada riječ ima e, kolega Fernandez. Hvala lijepa. Za početak dopustite mi da se zahvalim svim govornicima na vremenu koji su uložili kako bi pripremili ovu raspravu. Čuli smo danas različite argumente koji su izneseni u sadašnjim financijskim problemima u Europskoj uniji. Čuli smo da ti problemi nisu toliko vezani za ponudu, već za potražnju. E, nije, da nije zapravo bitan problem E, koji imaju mala i srednja poduzeća sami e, financiranje, već je problem taj da nemaju dovoljno klijenata. Tradicionalni izvori financiranja i dalje igraju bitnu ulogu u Europi. Međutim, potražnja je ono što predstavlja poteškoće kada se radi o provedbi monetarne politike. Stoga vjerujem da će ovaj paket o sekuritizaciji biti koristan e, za poboljšanje monetarne situacije i da će nam omogućiti da potražnja bude, e, da ponuda bude bolja kada se potražnja poveća. Htio bih iznijeti nekoliko specifičnih pitanja jer e, vi ste govorili o različitim temama, a niste svako osvrnuo na ista pitanja. Paul Tang u svom izvješću govori o dobroj bazi podataka za ulagače. Što vi mislite o tome i koliko je to važno za poboljšanje transparentnosti? Što se tiče zadržavanja rizika, kako u ovom, tako i u prethodnom panelu, čuli smo da neki žele tu stopu povesti na 20%, to drugi smatraju da se upravo suprotno stropa treba smanjiti. Što dakle o tome mislite? Zanima me što mislite o samom postupku certifikacije. Mislim da nam je potreban potpuno transparentan sustav certifikacije. Što vi o tome mislite? Tijekom prethodnog e, panela kolega Pablo Zalba e, postavio je pitanje vezano o hijerarhijskom pristupu izračunavanja e, kapitalnih zahtjeva potrebne, ne znam jesu li potrebne ili potrebno da u tom sudjeluju rating agencije. Mislim da je gospodin Volker već govorio o tome, htio bih čuti ostale e, izlagače da nam nešto više kažu na tu temu. Hvala. Hvala vama, sada Bernd Luke ima riječ. E, dobar dan, ja ću njemački. Načelna se mi u pogledu STS predloga smatramo da je vrlo pozitivan, smatramo da je sekuritizacija nešto što će biti pokrenuto upravo na taj način. Ali istovremeno ne radi se samo o tome da se stvori STS kao instrument, nego je važno uspostaviti pravu ravnotežu između zahtjeva kapitala i vlastog kapitala i kada sada imamo različite ponderiranje rizikom različitih instrumenata, onda će ta sekurizirano tržište se prevaliti na leđa. Dakle, kako mislite da možemo jačati ovo tržište time što bismo mogli i za državne dionice E, uspostaviti određene zahtjeve i uspostaviti ih e, u pravu ravnotežu umjesto da budu tako loše ponderirani sa nula rizika. A što se tiče nadalje e, kapitalnih zahtjeva, odnosi se to i na sekuritizaciju koja neće imati korist od toga jer nije ne odgovara uvjetima za STS, znači recimo za sekuritizaciju nenaplativih zajmova. Znači na tom tržištu e, kakvu ravnotežu možemo uspostaviti ili je to daljnja e, put za gubljenje ravnoteže jer e, neke druge sekuritizacije koje nisu sposobne da i kada dospiju na STS tržište će još dalje ispadati iz ove ravnoteže. Što se može protiv toga učiniti? Hvala. Hvala vama sada Mihajl Tojrer. Hvala predsjedniče i mi u ime Globalde e, podopiramo prijedlog komisije za uvođenje ST sekuritizacije i na ovom, u e, ovom trenutku zahvaljujemo također predsjedništvu na uvaženim sudionicima u panelu i tijekom ovog saslušanja. Ipak smo malo alarmirani zbog e, ovih recimo komercijalnih dokumenata kod kojih se pojavljuje niz pitanja. Znači, e, što se tiče sada e, SNB vrijednostnica, želim još dodati da mi smatramo da u interesu jačanja mogućnosti sekuritizacije i sekuritizacijskog tržišta u Europi trebamo djelovati e, vrlo brzo na e, oba zakonodavna predloga i povezati ih također s pregovorima za, o Edisu. Što se tiče SB komercijalnih vrijednosnica imam pitanje za gospodina Majsnera. Ako sam dobro shvatio, Znači, e, vi se bojite da ABCP-ovi u buduće više neće niti biti mogući i to ste argumentirali na takav način da ste rekli da je e, da u jednom trenutku e, standardni pristup postaje preskup i onda ovaj interni pristup E, se djelomično temelji na vanjskom e, rejtingu, a što ste time mislili, možda biste mogli pojasniti. I druga stvar koju ste rekli jeste da je ovaj e, zahtjev da pokretači i trebaju biti regulirani, to bi također vodilo do toga da BCP više ne bi bilo moguće. Mislim da to zapravo nije bila izvorna namjera komisije da tako važni financijski instrumenti, instrumenti financiranja realnog gospodarstva budu onemogućeni u budućnosti. Dakle, stoga pitanje komisiji, e, dijelite li vi ovu bojazan da BCP-ovi u budućnosti neće više se moći nuditi i koje bi to onda imalo e, učinka na tržište u Europi ako se recimo leasing strojeva ili automobila više ne bi moglo sekuritizirati na ovaj način. Ako je to tako kako sam vas shvatio, to bi doista bila velika prijetnja razvoju tržišta u Europi. To svakako ne bi i realno gospodarstvo i to nam svakako ne bi išlo u prilog. Hvala. Miguel ima riječ. Evo, bit ću vrlo kratak jer vidim da prilično kasnimo. Financijski, e, ovi su financijski proizvodi e, uzrokovali financijsku krizu koja je bila vrlo ozbiljna. To danas znamo, a e, prijedlog uredbe mi ne dok ne pokazuje nigdje da se radi o transparentnim instrumentima koji bili sigurni. Zaista ćete morati uvjeriti da je tomu tako. Zapravo cijeli je proces vrlo složen i netransparentan. Što se tiče nadzora financijskog sustava u cijelini, e, e, imamo puno sumnji i mislim da ih imamo iz povijesnih razloga brine nas mogućnost nadzora tih proizvoda u budućnosti. Htio bih znati kako će to pomoći malim i srednjim poduzećima na konkretan način. Zato što većina zajmova koja prolazi kroz sekuritizaciju e, su zapravo stambeni krediti ili studentski krediti. Zato se e, vas želim pitati kakve će biti posljedice sa ovakvim financijskim kreditima? Banke će naravno morati zadržati te zajmove na svojim računima i svačam da je to jedna od bitnih prednosti sekuritizacije, ali osim što će se omogućiti da banke imaju bolje e, račune, e, koji će do tih biti prednosti? E, hvala. E, sada Daniel, sada Molly Scott Kate, hvala. Pozdravljam Daniel Gabor koja radi e, u Bristolu, koja je moja izborna jedinica. Moje pitanja, dakle, prethodni govornik rekao da mi sa bankovnih e, iz bankovnog računovodstva mičemo neke zajmove i e, dakle to je bila prednost za banke, ali mi smo shvatili u krizi koliko su sve banke međusobno bile povezane, mi smo samo premještali rizik, a nismo ga smanjivali. I e, koliko ćete mjeri omogućiti bankama da budu ulagači, koliko i oni koji pokreću STS. Još jedno praktično pitanje koje je vezano za to tko bi smio imati dopuštenje da izdaje takve proizvode i da ih certificira. Nekako bih predložila da bi se trebalo raditi o specijalnim kućama za privatizaciju koje bi trebali biti podvrgnuti specifičnim regulatornim režimima gdje postoje e, mnogi problemi vezano za kreiranje proizvoda i tu bi e, trebalo dakle imati, e, kupovati na osnovu primarne emisije. E, zapravo, htjela bih pitati govornike što misle da je prikladni model certifikacije. E, netko je sugerirao da bi to trebalo napraviti u privatnom sektoru, ali prethodna kriza nam je pokazala koliko to problema može dovesti i kako se radi velikom riziku i mogućnosti sukoba interesa. A u protivnom e, mogli bi se javiti drugi problemi i e, zato bih htjela čuti kakve možemo odrediti sve ove rizike. Hvala lijepa. Marko Vali, ne, njega nema, pa prema tome dajem riječ Bernaru Monovu. Hvala lijepa. E, projekat obnove sekuritizacije zapravo kod nas navodi na puno pitanja revizije, direktive i uredbe o kapitalnim zahtjevima spomenuli ste kao stubove e, tržišta kapitala. Hoće li oni uspjeti ostvariti cilj? Sekuritizacija nam se prodaje kao nešto što će omogućiti da se da poticaje gospodarskom rastu. Govorite o kreditima pod boljim uvjetima, ali tržišta e, kapitala bi na taj način omogućila da zajmovi ne idu preko banaka. Paradoksalno je dakle da sekuritizacija uključuje banke. Postoje mehanizmi formiranja cijena kojim se mogu jasno procijeniti rizici. E, zato treba naglasiti važnost onog dijela izvješća Paula Tanga gdje on e, se zalaže za prag od 20% za razliku od onog koji je od 5% kojeg predlaže komisija, a mi mislimo da izvjestitelj je e, prijedlog dobar. E, obećali ste nam da će se da će doći do neovisnosti u odnosu za agencije, za rating. Ja mislim da ovakav način postupanja neće smanjiti rizik, a, osim toga, a rating agencije će i dalje imati ulogu u uredbi o kapitalnim zahtjevima. Zaključno, velik broj profesionalaca zaista sumnjaju da će ovo imati pozitivnog utjecaja za obnovu tržišta koje se smatra mrtvim. E, mislimo da e, ovakav instrument da će on moći e, napraviti nešto za pokretanje gospodarstva. Mnogi od nas pitaju se neće li na ovaj način gospodin Hill dati a, povlastice financijskom sektoru za koje godinama radio kao lobist. Hvala, damo sada priliku našim gostima da odgovore. Um, given the time limitations, I will try to focus uh, Hvala. S obzirom na vrijeme, ja ću se osvrnuti na neka ključna pitanja koja nisam spomenuo u izlaganju. Što se tiče retencija rizika, niža kalibracija bi bila dovoljna. Što se tiče ABCP-a, to je dosta složeno pitanje. Mi smo bili prvo tijelo koje je razvilo specifične kriterije za tu vrstu sekuritizacije. I to kada smo razvili ove kriterije, zauzeli smo relativno konzervativno stajalište vezano uz dospjeće i dospijeće dakle imovine u ovim programima, ali jasno mi je da ova rasprava još otvorena kako u Europi tako i na svjetskoj razini. Još jedan nam zanimljiv dio ovo vrsta sekuritizacije jest potpora likvidnosti od strane sponzora. I sa ove s ovog stajališta vezanog uz tržište, to je nešto što je vrlo snažno, vrijedno i daje snažnu dakle, podršku likvidnosti ovog proizvoda. Ali ne smijemo zaboraviti da to donosi svojevrstan rizik u e, bilancama banaka. Te bi to trebalo na adekvatan način uzeti u obzir. Što se tiče certifikacije od strane trećih strana, Predlažem oprezan pristup. Slažem se sa primjedbama vezanim uz ovo pitanje. Certifikacija trećih strana predstavlja određen rizik. Smanjuje snagu, dakle, onoga koja emitira vrijednosnice, da certificira da njihova struktura ispunjava kriterije. Ne rješava pitanje vezano uz tumačenje kriterija, dakle, mora ostati unutar područja djelovanja javnih tijela. Kao što je već spomenuto, mi ćemo rado u ovome odigrati svoju ulogu i veći broj javljanja za riječi spominja spominjao moguće sukobe interesa, dakle, kad je riječ o ovom sustavu certifikacije, koliko se za to odlučimo, tada se moramo osigurati da smanjimo mogućnost eh, mogućeg sukoba interesa i to valja pažljivo nadgledati. Što se tiče ravnoteže ovih kriterija, mislimo da prijedlozi i e, rasprava donose određenu ravnotežu kojom će se odgovoriti na pitanja vezana uz rizik te mogućnost da se oživi tržište. Slažemo se s komentarima i pitanjima da je potrebno ovdje zauzeti sveobuhvatno stajalište, dakle moramo vidjeti koliko bi kolika će biti potražnja za sekuritizacijama jer ulagači biraju između različitih e, dakle instrumenata koji su im na raspolaganju kada govorimo o mogućem učinku, dakle i potražnji moramo zauzeti ovu sveobuhvatnu perspektivu i pogledati e, sve što je dostupno na tržištu i ovdje ću se zaustaviti. Thank you. Steve Candy. Thank you. Um, there were several questions about... Hvala, idući gost. Govorili ste o retenciji od 20%, čuli smo, dakle, što o tome mislili kolegica. To je međunarodni standard, o njemu se raspravljalo onda kada je ustanovljen. Nema akademskog ili drugog pravila ili primjedbe koje nam veli da 5% neće uspjeti. Već smo govorili da evropska sekuritizacija ima bilježi dobre performanse i dakle nemojte popravljati nešto što funkcionira. Mogli bismo time smanjiti učinkovitost sekuritizacija su smanjiti dakle, kapital koji možemo primijeniti, odnosno usmjeriti u posuđivanje i to kroz veću retenciju, ali evo, po meni nema razloga za to. Potom je bio niz pitanja vezano uz certifikaciju. Mi mi se bavimo sekuritizacijama 13 različitih zemalja, možete zamisliti kako nam je kada moramo otići kod 13 različitih strana da bismo dobili tumačenje o različitim pitanjima vezanim uz kriterije. Preuzimamo odgovornost za informacije koje dajemo putem naših sekuritizacija vezano uz preuzimanje odgovornosti iz direktive Prospektus. odgovaramo za činjenice, ovo je vezano uz kredit za automobil, ovo za hipoteku, ali ono za što ne možemo uzeti odgovornost, to je pogađanje od strane nekoga dakle upravljanje portfeljem za automobilske kredite u određenoj zemlji X. Možemo reći da Možemo reći zašto mislimo da je nešto dobro, ali ne bi bilo fer preuzeti odgovornost koliko netko ima nekako drugačije poimanje. Zato podupiremo ideju agencije, dakle, koja bi se bavila certificiranjem, dakle, treća strana. Mislim da je EBA zato odgovarajuće tijelo. Oni bi nam mogli pomoći prilikom izrade tih dokumenata. Potom se spomenulo pitanje baze podataka. Vjerujemo i podržavamo transparentnost podataka. Mi i drugi dionici u industriji tu smo uložili, dakle, želimo da ti podaci skladište vezano uz sekuritizacije želimo da ulagači znaju što je ono što kupuju od nas. Potom hjerarhija kapitala. Pozdravljamo predloženu ideju. Dakle, ćemo moći koristiti podatke putem posrednika Međutim, to je samo jedan korak za kojeg se bojim da nije dovoljan. Govorimo o kalibraciji kapitala. Dakle, dajemo odgovarajuću razinu transparentnosti podataka za ispunjavanje svih ovih kriterija i zašto istovremeno trebamo biti penalizirani dakle naknadama za kapital, a evo upravo zato je gospodin Fernandez rekao da će to pomoći protok monetarnih politika, dakle da ćemo moći više pozemljivati tržištu. Hvala lijepo. Thank you. Thank uh, you, Mr. Hvala, zastupnik, kolega Weissner. Evo ja ću se koncentrirati na pitanja. Uh, uh, Evo bilo je pitanje kako korporativni sektor ima koristi od financiranja putem ABCP-a. On se kuritizira sa više od 50% instrumenta kojima se može trgovati i oni se izravno prodaju dakle od strane tvrtki. Prihodi od trgovine dakle, počinju od iznosa od više milijuna eura i tvrtke to koriste dakle to su tvrtke srednje veličine koje već mogu nastupati na ovom tržištu i to je za njih zanimljivo zato što je riječ o tvrtkama koje su često u obiteljskom vlasništvu. One nemaju pristupa nekim drugim instrumentima tržišta kapitala i činjenica da mogu koristiti ABCP instrumente je za njih dobar instrument da bi dobili dakle dodatna financiranja pored onih izravnih od banaka. Što se tiče druge vrste instrumenta, riječ je o, dakle, leasingu u iznosu od 30% i kao što sam rekao u mom uvodnom izlaganju, Ovdje često vidimo da proizvođači strojeva, dakle, uredske opreme, svojim manjim tvrtkama omogućavaju financiranje putem svog vlastitog sustava leasinga. Dakle, ove leasing tvrtke imaju potrebu za refinanciranje vlastite ponude i ona je, to vrsta financiranja je idealna za BCP proizvode. Dakle, srednje tvrtke dakle putem svojih proizvoda i male i srednje tvrtke, dakle putem leasinga strojeva i mogu imati koristi od ove vrste proizvoda. A leasing me dovodi do točke koja je spomenuta malo čas, a to je može li se ovaj instrument koristiti unutar sustava STS-a zbog dospjeća imovine, dakle u ABCP programu, ono ne smije biti duže od jedne godine i to, dakle, isključuje odmah sve ove sustave leasinga koje sam malo čas spomenuo. I to znači da ovom uredbom zapravo isključujemo e, sustav e, leasinga, dakle, iz e, ABCP-a, iz scheme ABCP-a. Dakle, financiranje ovih tvrtki za leasing bi se, bi se bi naglo poraslo, da kada bi banke imale više kapitala, dakle namijenjenog e, likvidnim obavezama. Dakle, to bi značilo da će se isključiti određeni korisnici proizvoda i to bi moglo dovesti do neželjenih posljedica za realni sektor. This relates also to the point that Mr. Teure mentioned, the methodology. Uh, this is very technical. Um, the only uh, thing I would, I would mention here is that uh, by not allowing